Buenas tardes. Vamos a... Dobar dan, evo započet ćemo sa popodnevnim dijelom. Mm, ovo je tema koja je vrlo bitna pod odboru za ljudska prava, a veze ima i sa tvrtkama i ljudskim pravima. Danas ćemo analizirati, upoznati se, e, raspravljati o situaciji branitelja ljudskih prava koji rade u kontekstu koji se odnosi na oduzimanje zemljišta. a iza toga svega postoji vrlo teška stvarnost i o tome ćemo danas čuti sa našim gostima i protagonistima. Želim zahvaliti predstavnicima e, veleposlanstava, diplomatskim predstavnicima koji su danas sa nama i želim jasno reći da je cilj, da naš cilj nije E, govoriti o ovome vladama trećih zemalja, već da mi kao europljani moramo postati svjesni tog problema. Moramo osvijestiti što se događa. I to ne samo e, naši građani, već i e, nadležna tijela i naše tvrtke. Moraju znati o vlastitoj ulozi u trećim zemljama. Nama je razvoj visoko na popisu prioriteta i zbog toga vjerujemo, to jest nadamo se da vlade jednako tako misle. No, mi smo dio jedne političke zajednice koja ima određena e, vrlo čvrsta načela i vrijednosti. Jedno od tih načela je zaštita najslabijih. I ljudska prava služe upravo tome kako bi se pružila zaštita najslabijima. Zbog toga javne banke, velike korporacije, europske tvrtke se moraju obvezati na obranu europskih vrijednosti i vrijednosti koje su europski građani oduvijek e, branili. Želimo čuti protagoniste e, ovih priča, mnogi od njih e, su ubijeni, kao što je slučaj sa Bertom kaseres sa nama je danas njezina kćer, Berta Zunjiga kaseres ostale progoni, progone nadležna tijela. Kći e, Berte Kasares neće šutiti, tako da, zahvaljujući njoj, je Berta kaseres i dalje na životu. E, mi moramo odraditi naš dio posla i potvrditi da ispunjavanje standarda obrane mm, ljudskih prava i e, zaštite okoliša očito ne daju još uvijek željene rezultate. Stoga bismo trebali imati direktno zakonodavstvo, e, obvezujuće mjere kako bi e, tvrtke u svijetu i tvrtke u Europskoj uniji ne bi nikada mogle iskorištavati stanovništvo i zemljište, a da pritom ne zaštite te ljude. To moramo spriječiti. I zbog toga smatramo da je potrebno donositi e, propise i donositi obveze. Evo želim sada mm, ukratko predstaviti ljude koji će govoriti na, današnjoj, e, na današnjem sastanku. S nama je gospođa Hanna Sarine. Ona je savjetnica za ulaganja u poljoprivredi iz Oxfam Internationala. Ona će nam dati jedan globalni pregled ove teme. E, kad je reč o Hondurasu, s nama je e, Kčer kćer Berte Kaseres. Berta Zuniga Kaseres. Ona je članica Kopinha, to je građanska organizacija e, autohtonog stanovništva iz Hondurasa. Ona će nam govoriti o progonu njezine majke i brojnih drugih e, aktivista koji su, koji su surađivali sa njezinom majkom. U slučaju Berte Caceres, ona je 33 puta prijavila direktne prijednje mm, svom životu i na kraju je svejedno upijeno. Znate da je parlament prošli tjedan usvojio hitnu rezoluciju o slučaju Berte Casares i očekujemo suradnju e, sa vlastima iz Hondurasa. Ja se, na, ja se nadam da će i diplomatski predstavnici pomoći, drago mi je da se danas s nama, kako bi se e, utvrdilo što se točno dogodilo. S nama je i Linda Brukuzen, šefica e, Nizozemske razvojne banke koja e, je uložila sredstva u projekt Angua Karka e, koja je imala problema s organizacijom Kopin Zatim ćemo govoriti o slučaju Kolumbije. E, to će nam predstaviti e, otac Alberto Franco. On je dio Ekumenske komisije mm, Justicija i Pax. A zatim ćemo posjetiti još jedan drugi kutak svijeta, Liberiju. Čuti ćemo svjedočanstvo e, gospodina Ali Kabe, koji dolazi iz Instituta za održivi razvoj te zemlje. Hvala vam svima što ste došli. I e, da ne duljim, odmah ću dati riječ gospođi Hani Sarinen. Izvolite. Good um, Dobar dan i pozdrav svima, predsjedateljici i sudionicima. E, ja sam, dakle, zaposlenica Oxfam Internationala u uredu Briselu i zapravo ću dati jedan kratki pregled između, pregled o međunarodnim financijskim institucijama i e, kršenju e, ljudskih prava. Prvo, kad je riječ o međunarodnim financijskim institucijama, radi se o različitim institucijama, imaju različite mandate. Definicije nisu uvijek e, jasne. Postoje takozvane e, fin, razvojne financijske institucije. One ulažu u e, zemlje u razvoju s ciljem pomaganja razvoju, a isto tako dobivaju i financijski povrat. EDFI okuplja 15 e, bilateralnih institucija, e, BAJO u Belgiji, KE KF, duplove u Njemačkoj i tako dalje. Tu su nadalje multilateralne razvojne banke, MDB-ovi. Oni pružaju financijsku potporu i savjete za ekonomski i socijalni razvoj u zemljama u razvoju. E, tu postoje i djelovanje na globalnom, regionalnom i podregionalnom e, nivou. Na globalnom e, nivou to je Svjetska banka, Nova razvojna banka koju su osnovale zemlje Brika. Zatim na regionalnoj razini tu su Afrička razvojna banka, zatim Azijska razvojna banka, Međuamerička razvojna banka, a na pod regionalnoj razini, tu je KB u Južnoj Americi ili EADB. To je tek nekoliko e, primjera, postoji niz drugih financijskih, međunarodnih financijskih institucija koje posluju. Neke institucije imaju vrlo jasan mandat, a to je iskorjenjivanje nje siromaštva, poput e, Svjetske banke ili IDB-a, dok e, neke su više usredotočene na promicanje e, ekonomske integracije, gospodarskog rasta ili e, gospodarskog razvoja u pojedinim regijama. Uloga međunarodnih financijskih institucija sve je važnija. Kao što smo čuli prošle godine na seminaru o financijskim institucijama, Tamo se govorilo o tome kolika je njihova važ, e, uloga e, važna, prije svega u financiranju e, provedbe ciljeva održivog razvoja, a isto tako pružaju stručna znanja. Kad je riječ o samim bilancama, radi se o iznosu od 540 milijardi eura, E, to su podaci iz 2014. godine, a ta brojka je u porastu. E, nizozemska, finska vlada, one dodjeljuju sve veća sredstva e, razvojne, za razvojnu pomoć i to putem svojih financijskih institucija. Većina projekata usredotočeni su na ekonomsku infrastrukturu. Primjerice ulažu u ceste, zračne luke, energetiku, opskrbu energijom, primjerice projekte brana. Takvi projekti mogu imati značajan utjecaj na korištenje zemlje i vrlo često dovode do raseljavanja lokalnih zajednica. Često govorimo o zemlji i o pravima vezanima u zemlju. Postoji veliki jaz do 2,5 milijarde ljudi širom svijeta ovise o zemlji i o prirodnim resursima za preživljavanje, za prihode i za opskrbu hranom. To je e, velik postotak svjetskog e, stanovništva. To su žene i muškarci poljoprivrednici. Bave se i ispašom, bave se i ribarstvom i oni zapravo korištenjem zemlje i prirodnih resursa Eh, zarađuju za život. To mogu biti autohtoni narodi ili neke druge lokalne zajednice. Oni zauzimaju područja koja pokrivaju više od 50% eh, eh, površine zemlje, kopnene površine zemlje. Međutim, oni su vlasnici tek 10% te zemlje. I to je taj veliki jaz koji postoji oni zauzimaju 50% kopna, a pravno vlasnici su tek 10% zemlje. Preostalih 40% e, im je po takvim režimima da su ti ljudi podložni zloporabi od strane vrlo puno moćnih, subjekata i isto tako su izloženi mogućnosti eh, otimačine zemlje. Ovaj prikaz je preuzet iz jednog eh, projekta koji eh, je nedavno objavio Oxfam i druge dvije organizacije. To je dio velike globalne kampanje čiji je cilj dokidanje tog jaza kako bi lokalne zajednice i autohtoni narodi koji koriste e, prirodne resurse imali prava e, u okviru nacionalnog zakonodavstva koja bi im bila priznata. Na ulazu u ovu dvoranu možete pronaći primjerak toga izvješća. Postignut je određen napredak u vezi prava na zemljište u nekim zemljama, međutim potrebno je još puno toga napraviti E, treba uvesti bolje nove zakone vezane uz pravo na zemljište, a isto tako e, treba se pobrinuti i za prikladnu provedbu tih zakona na lokalnoj razini. Zašto bi se trebali brinuti e, za oko prava na zemlju autohtonih zajednica i E, ostalih lokalnih e, zajednica, pa to je pitanje vezano uz ljudska prava, prava autohtonih skupina i lokalnih zajednica, a to je osim toga i pitanje vezano uz razvoj. Primjerice u Indiji e, otprilike polovica ruralnih kućanstava direktno zarađuju za život od tih zajedničkih dobara. U Africi 90% afričke seoske zemlje, odnosno zemljišta, nije dokumentirano, a to je izravno povezano sa visokim stopama siromaštva. Prava na zemljište od strane zajednice vezani su isto tako i uz borbu protiv klimatskih promjena. Isto tako, vrlo često se radi i o važnim područjima, područjima koja su važna za biološku e, raznolikost i zapravo na njih otpada 50% kop, kopna e, zemlje koja su važna za e, biološku raznolikost. Isto tako su bitna, bitna ta područja i za investicije. ti sukobi imaju i ekonomsku cijenu. E, sveučilište u Queenslandu e, su rekli da da zapravo ti e, ekonomski sukobi na njih otpada 50% svih rizika vezanih uz investicije. Isto tako je rečeno je da da e, trošak projekata za tvrtke zbog ovakvih sukoba e, vezanih uz pravo na zemljište autoktonih skupina i zajednica može narasti čak 29 puta. Sve dok se taj jaz ne zatvori, e, ima jako puno slučajeva kršenja ljudskih prava. Evo, odabrala sam nekoliko njih. Postoje postoje investicije IFC-a u Vijetnamu. Klijent je HAGL. Oni imaju 50 hektara zemlje, um, imaju koncesiju na toliko zemlje u Kambođi i Laosu. Radi se o poljoprivrednom zemljištu i um, ovaj projekt ima negativne učinke eh, po lokalno stanovništvo. Isto tako, um, uloženo je kapitala u vrijednosti od 100 milijuna dolara e, u okviru Indijskog infrastrukturnog fonda. To je dovelo do pritužbe e, koju su podnijeli više, koje je podnijelo više od 5000 osoba koje su negativno pogođene tom investicijom. FMO i IFC uključeni su i u Banko Ficosa. njihov klijent je Corporacion Dinant i u kontekstu tog projekta došlo je do smrtnih slučajeva, odnosno ubojstava članova odbora. To su ti sukobi koji se događaju svaki dan u više zemalja širom svijeta. Imate još jednu minutu. Često je problem to što e, pojedinci i zajednice koji brane svoja prava su zapravo izloženi prijetnjama i zastrašivanju. E, više od tisuću prosvjednika koji prosvjeduju zbog e, zemljišta su bili ubijeni od 2002. godine. Isto tako postoji Oksavomo izvješće gdje možete pronaći više podataka o tome kad je riječ o Akvazarkal, e, Oxfam jako brani i e, prava i želimo da se istraže ubojstva i želimo da Međuamerička komisija za ljudska prava nadzire tu istragu. Želimo da honduraska vlada zaštiti borce za ljudska prava a isto tako želimo da se investitori povuku iz projekta, a da isto tako povećaju procjenu rizika i e, zaštitne mjere kako bi se ovakve situacije u budućnosti izbjegle, izbjegnu. to je jako važno, pogotovo kada međunarodne financijske institucije e, koriste financijske posrednike za financiranje razvoja. Dakle, vrlo često te institucije ne daju zajmove izravno već gotovo 70% zajmova eh, daju se preko eh, financijskih posrednika, a tu postoji velik rizik da informacije postanu netransparentne. Isto tako, eh, društvene ni i okolišne zaštitne mjere i mehanizmi na neki način oslabe i određena pravila se prestanu poštovati od strane tih financijskih posrednika. I kratko, e, koje su preporuke Europskoj uniji? Treba osigurati e, ciljanu pomoć razvoju, e, a da se pritom poštuju prava lokalnih zajednica i kako bi lokalne zajednice imale mogućnost i žalbe Isto tako je bit, e, bitan pristanak i to informirani prethodni i slobodni pristanak i europski projekti dakle koji, e, koji podupire Europska unija trebaju imati i taj pristanak. I želimo da Europska unija predvodi provedbu e, provedbu smjernica koje je prihvatio FMO. Isto tako mislimo da je bitno da postoje funkcionalni mehanizmi žalbe e, kako bi, oni su nužni da bi se ublažio učinak na zemlju i resurse lokalne zajednice. E, isto tako, bitno je da oni koji e, djeluju u tim projektima budu odgovorni E, isto tako je bitno da putem trgovine, investicija ili drugih politika Europska unija ne nanosi štetu i podupiremo lokalne zajednice i autohtone ljude u obrani prava. Hvala vam. Ispričavam se ako sam malo stroga, ali nemamo puno vremena. Dat ću sada riječ gospođi Berti Zunjig i Kaseres, a nakon toga ćemo čuti predstavnika e, Nizozemske razvojne banke. Berta, izvoli, hvala ti što si danas sa nama. Uvaženi gosti, ja se zovem Berta Zunjiga Kaseres i drugog ožujka moja je majka Berta Kaseres ubijena dva dana prije svog 45. rođendana. Njezina je smrt veliki gubitak za cijeli svijet. Zbog toga se u njezinoj smrti pročulo diljem svijeta. Drugi ožujka, to jest družog ožujka, svijet je ostao bez braniteljice ljudskih prava. Žene koja je sve svoje energije uložila u ostvarenje međunarodnih međunarodne obrane rijeka, šuma, teritorija dostojanstvenog života i protivila se e, eksploatacijskoj industriji i štitila prava žena. 2009. u Hondurasu je došlo do državnog udara koji je potpuno promijenio realnost naše zemlje. 40% teritorija je dano u koncesiju kako bi se pokrenuli e, rudarski i hidroelektrični projekti. To se e, nalazi na cijelom teritoriju Kondurasa, ali najviše ih je koncentrirano u području gdje živi autohtono stanovništvo. A upravo je ono to koje najviše štiti okoliš, a upravo je taj sačuvani okoliš od najvećeg interesa e, tvrtkama. Prema određenim podacima broj branitelja i braniteljica prava je svakoga danas sve veći i doseže broj da više od 3800 ljudi koje je kažnjeno od 2009. do danas. 15 osoba branitelja prirodnih resursa je ubijeno. Prema izvještaju organizacije Global Witness u Hondurasu imamo najveći broj ubojstava po glavi stanovnika, branitelja teritorija i okoliša i to na cijelom svijetu. Između 2010. i 2015. najmanje 109 osoba je ubijeno. I to zbog toga što su štitile okoliš i zemljišta ruralnog stanovništva. Moja majka stalno dobivala prijetnje zbog toga što je branila svoja uvjerenja i štitila e, prava autohtonog stanovništva Lenka. Od 2013. kada se krenulo sa hidroelektričnim projektom Agozarka, koje je gradila tvrtka Desarollo Energetico ili DESA, prijetnje su e, povećane i postale sve ozbiljnije. Prijetilo joj se smrću, i dva puta je bila dovedena pred sud. Iz tih je postupaka izašla oslobođena. Kriminalizacija nje i njezine organizacije koja se već 23 godine bori je e, zapravo ovu tvrtka prevodi neprestano. Na taj način se želi e, smanjiti legitimnost e, njezina rada i rada njezine organizacije tvrtka želi e, oprati ruke od ubojstva moje majke. Moja majka je moja majka je rekla u javnosti da je dobila 33 prijetnje koje su bile povezane sa e, tvrtkom i to je država znala. Koncesija e, je dana tvrtki u okviru državnog udara. Već samim time je cijeli projekt bio nezakonit ali osim toga nije poštovan e, postupak e, prethodne javne rasprave. I zbog toga taj projekt e, nezakonita. Ovaj projekt još nije stao. Izgradnja se nastavlja, bez obzira što je označena kao najveći izvor prijetni prijetnji mojoj majci. Ovaj smrtni projekt se dovršava zahvaljujući sredstvima međunarodnih banaka poput FMO-a, dakle Nizozemske razvojne banke, te e, u suradnju tvrtki poput Siemensa. Ovi projekti koji su u vrlo jasnom sukobu e, svega, da li s njima doista treba nastaviti? A ako nema nikakvih sukoba ni problema, zašto onda imamo mrtve? Zašto je Paula Gonzalez mrtva? Zašto su William i Michael Rodriguez mrtvi? Zašto je vojnik koji je čuvao uh, sjedište Dese je optužen za ubojstvo Tomasa Garcije? Zašto je moja majka mrtva? Zašto financijske investicije si drže mogućnost odlučivati tko su autohtoni narodi, a tko nisu? zašto e, su banke iznad vrijednosti, iznad načela. Ili je ovdje riječ o tome da privatni interesi i gospodarski interesi e, imaju veću vrijednost od života autohtonih osoba. Ako je to doista tako, onda smo se vratili u razdoblje kolonijalizma. Mi smatramo da je upravo ovo prilika da se donesu obvezujući propisi za međunarodne E, tvrtke koje sudjeluju u ovakvim aktivnostima. One moraju snositi posljedice svojih e, akata. Zbog toga tražimo e, definitivno suspenziju sredstava koja se daju ovoj tvrtki. Ovakvi smrtni projekti se ne smiju graditi i zbog učinka na okološ. To se više ne mjeri u kilovatima, već se mjeri u broju poginulih osoba. Honduraska, vlada ne može i dalje podržavati interese e, rudarske industrije. Danas, 48 dana nakon njezina ubojstva, vlada u Hondurasu ne iskorištava ovu priliku za zaštititi ljudska prava i i dalje negira naša prava. Naša prava da sudjelujemo u procesu istrage o ubojstvu moje majke. Mi ne vjerujemo u institucije koje su stale na stranu tvrtki i institucija koje su sudjelovale u progonu, u kriminalizaciji i u vođenju sudskog postupka protiv moje majke. Zato smatramo da treba osnovati neovisno istražno povjerenstvo kroz e, Međuameričku komisiju za ljudska prava. Isto tako treba reći da ako u Hondurasu osoba poput moje majke je bila ubijena, onda možemo očekivati što očekuje i ostale branitelje. Hvala Europskom parlamentu na rezoluciji. Hvala parlamentu što je jasno stao u obranu pravde i što želi zaustaviti smrt, nasilje i nekažnjivost. Molim vas da podržite naše molbe i da pokažete znak solidarnosti u potrazi za istinom. Danas, 48 dana od njezina ubojstva, smatramo da su ubojice pogriješila. Moja majka je čuvarica rijeka. To je žena koja je nepokoriva i nezaustavljiva. Ona nije umrla. Ona se jednostavno multiplicirala u borbi protiv smrti i u borbi za život. A mi, narod Lenka iz Hondurosa, ćemo nastaviti njezinim stopama njezi, mi, njezina djeca, njezin narod, mm, ćemo se pobrinuti da njezin zločin, to jest zločin koji je prema njoj počinjen, ne ostane nekažnjiv. Ljubav je najveći motor, nezaustavljivi motor u potrazi za istinom i pravdom. I na kraju svojeg govora želim reći, želim vam prenijeti riječi moje majke. Čovječanstvo, probudimo se, nemamo više vremena. Eh, Hvala vam najljepša. A sada dajem riječ gospođi Lindi Brkuzen, sigurno sam to pogrešno izgovorila, iz Nizozemske razvojne banke. Izvolite. Thank you very much. Hvala. Draga obitelji i prijatelji gospođi, gospođi Berte Caceres, predstavnici drugih organizacija. Dragi zastupnici Europskog parlamenta, htjela bih vam zahvaliti na mogućnosti koju ste mi dali da se obratim vama na ovom saslušanju i podijelim svoja razmišljanja. Prije svega bih htjela reći da mi je jako žao zbog svih događaja koji su doveli do e, ubojstva Berte Nelsona i Nelsona e, Kaserasa to što se dogodilo doista nadilazi razumijevanje. Isto tako pozivamo hondurašku vladu da provede temeljitu istragu događaja te da e, privede pravdi odgovorne. U ime nizozemskog ministarstva vanjskih poslova te e, te nizozemski veleposlanik u Hondurasu e, se sastao s predstavnicima honduraških vlasti i pozvao da se ta situacija riješi, odnosno provede istraga. Treba reći da e, je preživljavanje i dobar život e, svih ljudi nešto što je jako važno. Svi bi trebali biti sigurni kada brane svoja stajališta. FVO odbija i osuđuje svako nasilje protiv tih pojedinaca ili skupina. FVO dugo vremena e, ulaže u privatni sektor u Hondurasu tijekom našeg rada. Naš cilj je podupirati ljude kako bi poboljšali svoje živote. Najveći prioritet nam je uključivanje svih zainteresiranih strana, e, bilo oni koji nas podupiru ili protestiraju protiv naših e, projekata. Želimo sudjelovati s njima u dijalogu. Želimo da naša ulaganja daju pozitivan doprinos što je većem broju ljudi moguće. Kad je riječ o due diligence-u, odnosno temeljitoj analizi um, uh, zaštite okoliša i um, i zaštite društvenih načela, uh, to je nešto do čega jako držimo. Isto tako podupiremo uh, pristup Ujedinjenih naroda u radi se o okviru popravljanja i poštivanja postojećih okvira i to prije svega nam je važno u kontekstu zaštite ljudskih prava. Molim vas e, da mi pokažete e, kratak film o projektu Akvazarka kako biste vidjeli e, na koji način FMO radi, te da vidite u kojoj mjeri smo slušali lokalne zajednice, jer je za nas doista bitan prethodni informirani slobodni pristanak. Nažalost, tehnička poveznica ne funkcionira. E, svi zastupnici Europskog parlamenta već su dobili link, odnosno poveznicu za taj video. Pozivam vas da ga pogledate, zato što e, ćete na taj način u kratkom vremenu dobiti dobar pregled projekta, a također ćete vidjeti e, na koji način mi radimo. E, slušali smo pomno lokalnu zajednicu i puno toga smo poduzeli da bismo izmijenili projekt e, koji financiramo. E, uzevši dakle u obzir mišljenje lokalne zajednice, a isto tako smo uzeli u obzir dvojbe vezane uz projekt. Isto vreme i vrijeme FMO je zabrinut zbog stanja ljudskih prava u Hondurasu i podupiremo rezoluciju e, koju je prošli tjedan usvojio Europski parlament o stanju vezanom uz e, borce borce ljudska prava u Hondurastu. S obzirom na postojeće nasilje, odlučili smo obustaviti svoje aktivnosti u Hondurasu, što znači da nećemo pokretati nove projekte ili preuzimati nove obveze u Hondurasu. Mm, Dakle, to vrijedi i za projekt um, Agua Zarka sve do dovršetka temeljite eh, istrage. Dakle, mi ćemo izaći iz ovog eh, projekta, ali je to, je to pitanje koje si sami postavljamo. Mi mislimo da da smo proveli dijalog i konzultacije s klijentima, neovisnim e, savjetnicima i našim e, zaposlenicima kao i lokalnom zajednicom i e, izmijenili smo projekt, a prosvjed i dalje traje. I stoga će predstavnik FMO-a putovati u Honduras da bi u potpunosti shvatio situaciju te odluke bit će donesene čim nam sigurnosna situacija to dopusti. E, mi doista djelujemo u zemljama u razvoju gdje je okruženje dosta kompleksno. Stoga smo jako pažljivi u tome da sve dionike uključimo u projekte putem intenzivnih dijaloga i konzultacija. Ne želimo e, oštetiti bilo koga tko, kome je nanesena šteta. Svi trebaju dobiti naknadu. Želimo da e, investicije e, doprinesu is, iskorjenjivanju siromaštva. Isto tako imamo i mehanizam žalbe koji funkcionira, o tome se govorilo na početku i taj mehanizam mogu koristiti svi koji se žele požaliti e, na neke od naših projekata. Na kraju bih htjela reći da e, sam uvjerena da su naši interesi zapravo usklađeni. Svi želimo bolju budućnost za djecu, ne želimo siromaštvo, želimo bolji život za stanovnike Hondurasa. Stoga FMO e, pozdravlja uključenje vanjskih dionika, uključujući nevladine udruge, kako bi naši procesi bili funkcionalni. Idući tjedan u Nizozemskoj E, zakazan je sastanak sa gospođom e, Bertom Caseras, e, a isto tako i s drugim predstavnicima Kopina saslušat ćemo sve što ih brine. Želimo da se svi dionici uključe u, u dijalog s nama koji treba biti otvoren i konstruktivan i prihvaćamo sve sugestije za poboljšanje. Hvala. Muchísimas gracias. Puno vam hvala. Hvala vam što ste evo došli i izložili svoje stajalište. A sada ću dati riječ ocu Albertu Franku od, iz e, Međucrkvene komisije Justicija i Pax iz Kolumbije. Hvala vam što ste mi dali priliku da govorim u ovoj važnoj prilici. Da vam govorim o iskustvima autohtonih zajednica u Kolumbiji. Te su zajednice bez korištenja nasilja e, dobile svoje pravo na dostojanstven život i na svoj e, i na svoje teritorije. Usred oružanih e, vojnih i paravojnih sukoba, usred prijetnji gerilaca koji su ih raseljavali, ubijali, otimali, zlostavljali, seksualno zlostavljali i to sve u suradnji sa institucijama i državom kako bi zauzeli njihova zemljišta i oduzeli im prava. Nasilno oduzimanje zemljišta 18. kolovoza 2012. paravojna skupina su, e, je zarobila brata i sestru odveli su ih e, na mjesto gdje su se sastali sa predstavnikom jedne tvrtke. Vojska im je objasnila zašto su se vratili na tu zemlju koje im je po njima pripadala. Braća su se vratili u Piripan kako bi vratila zemljuštu koju su naslijedili od svojeg djeda koji je to dobio još u 1950. u okviru mirovnog sporazuma 1953. E, e, do današnjeg dana devet članova obitelji je ubijeno. Krajem 50. došla je vojska, pobila obitelj i e, preuzela vlast nad općinom. Talijansko-španjolska tvrtka Poligro je došlo u naše, naše mjesto 2008. kako bi pokrenuli jedan projekt uzgajanja palmi. A 1800, osoba je bilo raseljeno u razdoblju od 10 godina između 1997. i 2007. Vojska i dan danas kontrolira to područje i plantaže palme. taj projekt palmi dovodi u opasnost e, autohtona sela. Mm, prema Ustavnom sudu iz Kolumbije tim selima prijeti nestanak i to zbog ogromne potrošnje podzemne vode svakoga dan. E, određene biljne i životinske vrste su nestale, a isto prijeti i određenim e, zaštićenim vrstama. A idemo sada na, drugi, na drugu granicu Kolumbije, na granicu sa Panamom. 30. listopada 2014. u sudskoj presudi protiv, jedne tvrtke zbog prisilnog e, raseljavanja i zbog e, zagađenja područja od ekološki važnog područja. Presuda je odredila da u djelovanju te paravojne strukture da su sudjelovali e, i različiti javni dužnosnici. Drugi su pak došli iz svijeta poduzetništva te pojedinci i to kako bi ostvarili ciljeve organizacije zbog ogromnog gospodarskog potencijala te regije. Te su zajednice 2004. prijavile ozbiljna e, kršenja ljudska prava koje su trpjelo 1996. 142 osobe su nestale ili su ubijene i sedam iz gerilje FARC. Prisilno raseljavanje i oduzimanje zemljišta presuda pokazuje da vojna i paravojna djelovanja su bila isključivo gospodarska i omogućuje da se shvati zašto je pet presuda Ustavnog suda u Kolumbiji e, tražilo da se od tvrtki oduzme to zemljište da se vrati autohtonom stanovništvu, no to se nije učinilo. Vidi se da oni koji su bili poduzetnici e, i prije uzgajali palme, danas uzgajaju banane. Postoje dokazi o prisustvu panapola na kolektivnim teritorijama koji rade za tu multinacionalnu tvrtku i s time su započeli kratko nakon što su zajednice raseljene. Isto možemo reći i za Uniban koji u Europu izvozi pod brendom Uniban regije u kojima ima najviše nasilja, u kojima se najviše krše ljudska prava i siromaštva, to su upravo centri ekstraktivne industrije, zlata, nafte, ugljena, zatim palma za proizvodnju palminog ulja, e, banane, e, eksekzivno stočarstvo te e, brane. Priznavanje prava zajednica je na nuli. Te su zajednice bile žrtve i odlučile su se organizirati. Otkrile su zašto je došlo do ovih sukoba, tražile su načina kako se oduprijeti e, oduzimanju, pronašli su načine da se organiziraju i mm, pronašli vlastite mehanizme za samozaštitu. Tako da su organizirali humanitarne zone, skloništa, humanitarnu pomoć. Sve su to bili mehanizmi kako bi zaštitili život bez korištenja nasilja i to uslijed oružanih sukoba ili vojnog ili paravojnog djelovanja. Isto tako su stvorili mehanizme za bioraznolikost kako bi zaštitili uh, okoliš takvi mehanizmi samozaštite E, su zapravo u skladu sa humanitarnim pravom i pokazuju koliko su te zajednice autonomne i kreativne. E, naša organizacija Justicija i Pas ih je vrlo često podržavala i bila je vrlo važan čimbenik u konsolidaciji ovakvih projekata. Uloga međunarodne zajednice. Uloga međunarodne zajednice bila je hrabro, a kršitelji e, ljudskih prava zapravo najlanze na podršku u međunarodnoj e, zajednici. Razni oblici prisustva koje e, međunarodna zajednica ima i s kojima mora nastaviti su sljedeći. Prisustvo PVI koje prati što se događa na terenu i priprema izvještaje o tome. Zatim e, posjeti e, veleposlanicima, međudržavnim organizacijama i parlamentarnim zastupnicima. A, kolumbijske vlasti tvrde da e, se bave istrigama. Zatim branitelji ljudskih prava, voditelji u području zaštite okoliša i tako dalje. Nadležnim tijelima i zaduženim osobama se šalju pisma o tome što se događa. Praćenje suradnje kako bi se zajamčilo da resursi dođu do svojih do svog cilja i da se pritom izbjegne korupcija. Mm, praćenje poštivanja propisa o ljudskim pravima unutar eh, sporazuma o slobodnoj trgovini koji je sklopljen sa Kolumbijom mora, dakle između 2010. i 2014. taj sporazum sadržavao plan za prevenciju eh, i za sprječavanje oduzimanja eh, zemljišta jedne od ovih zajednica. I još bih se kratko osvrnuo na e, situaciju u kojoj danas živimo u Kolumbiji. E, još uvijek e, dakle, nam prijeti oružani sukob sa Farkom. I kraj oružanog sukoba u Kolumbiji ne znači i mir. Ali to je barem potreban korak kako bi se stabiliziralo društvo koje će se napokon riješiti nasilnog nasilja i kako bi se napokon riješile velike socijalne nepravde i e, da, nepravde. Sve ovo zapravo vrlo je zabrinjavajuć zakon SIDRES koji se odnosi o gospodarskom, e, političkom i socijalnom doprinosu zato što je to prvi točka sporazuma postignutog između vlade i Farka. Zato što se na taj način dopušta oduzimanje zemljišta kršeći e, kolumbijske zakone. Hvala vam na podršci. Ne, zahvaljujući um, pregovorima između vlade i Farka, ja se nadam da će podržati i uh, autohtone zajednice. Mi tražimo da europske tvrtke E, potpišu klauzulu u kojoj će se obvezati na zaštitu ljudskih prava i sankcionirati eventualno kršenje. Želim vam reći danas da sanjam da mi ljudi naučimo iz grešaka prošlosti i da mm, shvatimo da smo stvorili nesigurniji svijet zbog sve veće nepravde i zbog klimatskih promjena. E, Događaju se prirodne katastrofe, a i ljudi se ponašaju barbarski. Moćne osobe i moćne tvrtke su e, izazvale sukobe u dalekim zemljama kako bi zaradile, a njihova društva su vjerovali da ih to neće dirati. Moramo napokon shvatiti da se nasilje ne smije koristiti protiv nikoga. Ako budemo zajedno radili za pravdu i za socijalno okolišnu pravdu, nećemo, zapravo cijeli svijet će biti vrlo siguran, a u protivnom nećemo imati budućnost. Radimo zajedno za dostojanstven život nas i planeta. Vi, zastupnici i zastupnice, možete učiniti važne korake. I htio bih zamoliti za minutu šutnje za 28 osoba koje je ove godine ubijeno u Kolumbiji. Mnogi od njih bili su lideri socijalnih pokreta, branitelji ljudskih prava, aktivisti za zaštitu okoliša. Svi su se oni borili za bolji svijet, borili su se za prava radnika i za bolji svijet, čovječni svijet. Jer u Kolumbiji se ubijaju aktivisti za ljudska prava i aktiviste koji se bore za pravedniji svijet, ali i radnike. Dakle, u svjetlu svega toga smatram da dugujemo jednu minutu šutnje. Gospođo predsjednice, što kažete? Slažem se. Muchas gracias. vam. I eh, I na kraju dajem riječ našem posljednjem gostu, gospodinu Aliju Kabi, koji će nam ispričati o dramatičnoj situaciji u njegovoj zemlji u Liberiji. Izvolite. A ja vas ostavljam sa potpredsjednicom Beserom jer ja moram otići. Želim vam ugodno poslijepodne. Oh, good afternoon. Dobar dan. Hvala eh, na prilici da vam se danas pridružim. Ja sam Alika dolazim iz Liberije i eh, radim na Institutu za održiv razvoj. Mi surađujemo sa ruralnim zajednicama u Liberiji u njihovoj borbi da sačuvaju svoja prava na zemlju. Moj fokus su prava e, vlasništva na zemlju. Želimo zaštititi zemlju, ali i pomoći vladi da razvije politiku koja je za očuvanje prava vlasnika. Osvrnut ću se na pet teme. Kao prvo, želim vam pokazati kontekst na koji način se provodi ta otimačina zemlje u Liberiji. Govorit ću o iskustvima na terenu, o našem radu. Pokazat ću uključenost europskih investitora i europskog novca u transakcijama u vezi sa koncesijama na zemljišta pokazat ću što nastojimo učiniti suočavajući se s tim izazovima i da ću na kraju i neke važne preporuke Europskom parlamentu. Kontekst situacije e, nije bitno drugačiji od onoga što je sada objašnjeno. Imamo vrlo slav, razvijen pravni sustav što se tiče prava vlasništva na zemlju. Imamo dualni sustav koji ne e, poštuje prava korisnika. Zemljište je ili u vlasništvu zajednice ili države imamo vrlo slabe propise što se tiče e, nasada. Ne postoji cjelovita poljoprivredna politika, niti imamo institucija, niti imamo institucija kojima se možete požaliti zbog nekog postupka u vezi sa transakcijama. dobit od tih transakcija, odnosno od nasada, se ne raspoređuje na ravnopravan način i lokalna zajednica ne dobiva adekvatnu naknadu za taj gubitak. Ispričat ću vam iskustvo sa tvrtkom Golden Verolium Liberia u vlasništvu tvrtke Golden Agri Resources. Već sam pokazao da nema dobre zaštite za stečena prava. Vlada je dala 300 tisuća hektara zemlje za operacije GVL-a posebno u okrugu Sino, gdje je GVL e, preuzeo zemlju bez razgovora sa lokalnim zajednicama. A to su vrlo ranjive zajednice. Kada bi se zajednice suprotstavile, tvrtke su se poslužile prisilnim mjerama i političkim pritiskom. Na primjer, da bi se domogle e, zemlje u općinskom vlasništvu, povezale su se s nacionalnim političarima, ali i sa političarima okruga, kako bi prisilili zajednicu da napuste zemlju koja je njima pripisana ili su ih jednostavno istjerali. Jedan predradnik, odnosno jedan e, visoki e, službenik jedne, dakle, načelnik jedne zajednice, jedne općine, je rekao lokalnim političarima da trebaju razgovarati sa stanovništvom, da treba potpisati sporazum sa tom tvrtkom ili će izgubiti svoje radno mjesto. Ako bi se pojedinci e, suprotstavili, onda bi doživljavali razne mjere zastrašivanja. tako da se nisu mogli zaposliti ili ako to ne bi bilo dovoljno vidjeli smo i paravojne e, postrave, stražare koji bi odlazili na ta mjesta i prisilili ih da potpišu ugovore. Bilo je i smrtnih slučajeva. Dakle, zajednice su bile snažno pogođene takvim ponašanjem. Ovo što smo čuli e, do sada u ovom slučaju znači da su izgubili pristup svojoj zemlji, da im nije više bila osigurana e, prehrana, a to se posebno odnosi na žene i djecu, jer muškarci ipak mogu otići u e, veća mjesta, ali e, posebno pogožene su dakle žene i djeca. Došlo je do uništavanja e, površina, do krčenja i pustošenja prostora i došlo je do velikog siromaštva. To su dokumentirani slučajevi u Liberiji. Liberici nevladine organizacije, članovi zajednica su se zaista nastojali suprostaviti, međutim ti pritisci su vrlo snažni. Europski investitori ovdje imaju veliku ulogu. Više od 25% sredstava koji odlaze u GL ili u GAR dolaze iz Europe. Evo nekoliko naziva banaka koji imaju investicije u tvrci GAR. I to utječe na lokalne zajednice u Liberiji, a ovdje imate popis tih tvrtki, odnosno financijskih ustanova. u Liberiji raste svijest e, o tome da traže svoja prava, ali postoje pravne praznine. Tu je i politički pritisak i zajednice su rascijepkane. Ovo izvlaštenje se nastavlja usprkos njihovim naporima. Neke lokalne zajednice su razvijale zajedno s vladom e, instrumentari, ali ništa se ne mijenja. Ovaj proces se nastavlja. Povezujemo se s međunarodnim partnerima. To su Friends of Earth, Global Witness i osiguravamo e, njihov pritisak na investore usprkos svim nastojanjima e, tvrtke se koriste ovim međunarodnim instrumentarijem da bi se provela stečena prava vlasnika, ali poteškoće su velike. To su današnji izazovi, a mi dolazimo sa ovim preporukama. Preporuke su vrlo jednostavne, ali vrlo važne za zajednice u Liberiji i drugim zajednicama u Africi. Mislimo da bi Europski parlament trebao ojačati obvezujuće uredbe za investitore koji su aktivni u našim zajednicama. mislimo da parlament može e, donijeti uredbe i nametnuti ugovore ili druge međunarodne instrumente kojima će se štititi ljudska prava u vezi sa nastupom takvih međunarodnih tvrtki u našoj zajednici. Hvala vam lijepa što sam mogao govoriti i hvala vam što ste me saslušali. Hvala svim našim gostima. A sada bih odmah dala riječ našim kolegama zastupnicima. Malo e, kasnimo, a htjela bi da svi koji se žele javiti e, za riječ da govore. Počet ćemo sa gospodinom Demesmakerom. Da? Može? Molim vas samo da vaši e, govori budu kratki, zato što ovdje imamo i predstavnike Europske službe za vanjsko djelovanje, za e, veleposlanike, tako da ako možete govoriti maksimalno jednu minutu, bilo bi odlično. Hvala vam. Učinit ću što mogu i to ću učiniti na nizozemskom. Hvala lijepa e, svim našim govornicima. Srdačna dobrodošlica i gostima posebno iz Latinske Amerike i iz Afrike. Iskustva su mm, teško je čuti takva iskustva i tim srdačnije vas ovdje pozdravljamo u Briselu. Gospođo Kaseras, e, e, smrt vaše majke nas pogađa kao i smrt drugih branitelja ljudskih prava u vašoj zemlji. Pozivam vlasti Hondurasa da poduzmu nešto kako ovakvi činovi ne bi ostali nekažnjeni. Pravo na poljoprivredno zemljište je svakako e, srž eksistencije malih e, seljaka. Oni žive od onoga što uzgajaju, a prodaju to i od na tržištima. E, tlo nije plodno, zarade nisu velike. Čujemo da se lokalno stanovništvo nasilno e, istjeruje sa svojih površina. E, gospođa Sarinen e, iz Oxfama je bila jedna od najodgovornijih za dobrovoljni dogovor 11.5.2012 gdje se radilo o prehrani. Zanima me kakva je sada situacija, da li se ta direktiva primjenjuje, da li se može poboljšati njena primjena. Naravno, za to je potrebna suradnja država članica Europske unije i drugih međunarodnih institucija, primjerice Svjetske banke. U listopadu 2012. Oxfam je e, pokrenula svjetsku kampanju protiv otimanja zemlje. Svjetsku banku su pozvali na zaustavljanje takve prakse. Je li Svjetska banka na to reagirala? Ako jest, na koji način? Imam niz pitanja, ali vrijeme mi istječe, stoga e, zadržavam pravo postaviti kasnije to pitanje. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Lunaček. Gracias y para eh, Hvala vam i hvala svim našim gostima koji su govorili. Ovdje također se želim pridružiti izrazu sučuti za smrt vaše majke Berta Karas i ostalih aktivista za eh, obranju ljudskih prava u Hondurasu, Kolumbiji i eh, u drugim dijelovima svijeta. Ja sam bila šef promatračke misije Europske unije u Hondurasu tako da dosta dobro poznajem situaciju tamo. Evo, bit ću kratka i imam samo dva pitanja. E, predstavnici e, FMO-a. Vi ste, gospođo, pozvali ste nas na, e, da vam damo prijedloge kako E, unaprijediti vaše postupke. Mi smo iz parlamenta tražili da se osnuje fond, nekakva vrsta zapravo zaklade, u kojoj bi organizacije mogle ulagati i to e, u cilju podrške aktivistima za ljudska prava. Je li to nešto što si vi možete zamisliti da stvorite zajedno sa ostalim ulagačima, ostalim tvrtkama koje trenutačno ulažu u različitim zemljama. Dakle, čisto kako bi se podržali aktivisti, mislim da bi to bila dobra ideja, osim zbog svega ovoga što ste i vi rekli, da pokažemo da smo spremni ne samo, to jest da ste spremni ne samo pregovarati, već i podržati aktiviste. I druga stvar, Možda je to pitanje za veleposlanika Hondurasa. U e, rezoluciji parlamenta prošlog tjedna smo tražili da se sa e, Međuameričkom komisijom za ljudska prava da se e, organizira neovisna istraga upravo kao što se čini i u Meksiku i to isto čini ta ista organizacija. I to ne da su ključe tek nekoliko osoba, već da se organizira pravo neovisno istražno povjerenstvo tko, koji će otkriti tko su počinitelji e, ubojstva Berti Kaseres i ostalih te utvrditi cijeli zapovjedni lanac. Jer kao što je objasnila gospođa kaseres ona je dobivala jako puno prijetnji, jako dugo vremena i sve je to usko povezano sa izgradnjom, e, pardon, sa tvrtkom i mm, mislim da bi se to trebalo detaljno istražiti. Hvala vam sada gospođa Lohpiler. Danke, Frau Vorsitzende. Ich werde... Hvala lijepa, gospodine predsjedavajuće, Govorit ću njemački. Zahvaljujem e, svim e, govornicima na zanimljivim analizama i na političkim preporukama. Čuli smo primjere o Africi, o Latinskoj Americi. Ja sam aktivna i u delegaciji za Aziju. Imamo slične slučajeve otimanja zemljišta u Mijanmaru, u Kambođe. To je zaista globalni problem. E, imam e, pitanje za službu za vanjsko djelovanje. Zašto u planu za ljudska prava Europske komisije pitanje otimanja e, zemlja i sukobi oko zemlje nije adekvatno zastavljeno? Europska unija ima program kojim želimo štititi aktiviste koji se bave zaštitom zemlje ali ovo što ste pokazali, odgovornosti, zadaće u tim sukobima, smatram da služba za vanjsko djelovanje ne obrađuje dovoljno sustavno. Imam i pitanje za veleposlanika Hondurasa, kao što je kolegica Lunaček već istaknula i gospođa Kaseres je to tražila, a to je neovisna istraga tih ubojstava. E, veleposlanstvo je podijelilo informacije o tome što je sve do sada učinjeno. Ali ako to malo bolje pročitam, tu piše da ste razgovarali sa glavnim tajnikom organizacije američkih e, država e, koje želi instalirati komisiju odjela za kaznena djela, ali E, tu se radi zapravo o korupciji, a ne o ubojstvima. Stoga mislim da je neophodno da Inter-American Commission for Human Rights napravi e, istragu oko tih ubojstava, a ne nešto drugo što je tek naslonjeno na komisiju, ali ima drugu zadaću. Možda bi gospodin veleposlanik se mogao osvrnuti i na to. Dakle, Bitno je da istraga bude neovisna. Hvala. Hvala vam gospođo a sada gospodin Panceri. Hvala. A dobro. E, ovo sve što smo čuli samo nažalost potvrđuje kako se ljudska prava u svijetu i krše. Stoga bi to trebali slušati i europski parlamentarci. O tome bi morali češće slušati i onda bi možda promijenili svoja stajališta određenim europskim politikama i e, riješili se nekog licemjerja. I tu mislim na dvije stvari. Prvo, Mislim da kao prvo moramo revidirati naše sporazume o slobodnoj trgovini i moramo e, definirati uvjete koji se odnose na ljudska prava. Zato što vrlo često ti sporazumi zanemaruju problem ljudskih prava, a on postaje vrlo ozbiljan. To je problem nepoštivanja ljudskih prava. Druga stvar, mislim da bismo morali nekako proučiti i kad je riječ o e, dokumentama iz Panama, e, osmisliti nekakvu uredbu koju bismo e, dali na javnu raspravu i razgovarali o pretjeranom karakteru multinacionalnih tvrtki u smislu da su previše reširene po svijetu. Očito je da ne poštuju pravila tu sada ne mislim samo na oduzimanje zemljišta, već ne poštuju ni druga prava. To su, ja mislim, dva područja o kojima treba reagirati i nešto promijeniti. To od nas traže naši, eh, naši gosti koji su danas ovdje i kojima e, najtoplije zahvaljujem što su došli ovdje i izložili nam što se događa u velikom dijelu svijeta. Hvala vam i posljednji je gospodin Urban. Hvala. Ja ću se također osvrnuti na Honduras i na ubojstvo Berte Caseres. Najprije izražavam vam moju e, sučut i vašoj obitelji i organizaciji Kopin. Ja sam bio na jednoj međunarodnoj misiji upravo na zahtjev e, Bertine obitelji i na zahtjev organizacije Kopina. I istina je da od e, državnog udara 2009. da se politička situacija u Hondurasu alarmantno pogoršala. No, neću sada ulaziti u te rasprave, već bih postavio e, čitav niz e, pitanja i to direktno Berti. Riječ je o sporazumima o slobodnoj trgovini. Dokle god se taj sporazum, iako sada nije ratificiran, ali se već provodi, kako je taj kako sporazum utjecao na projekte e, koji su usmjereni e, na sigurnost aktivista za ljudska prava, kao što ste i vi spomenuli. Drugo, koji su obvezujući mehanizmi koji bi se mogli e, uvesti kako bi multinacionalne tvrtke kako multinacionalne tvrtke ne bi mogle proći u određenim zemljama. Znam da postoji jedan e, zahtjev Ekvadora u UN-u. Ne znam da li se e, radi isto o tome ili možda imate vi neku ideju kako bi se to moglo organizirati. I još dva vrlo kratka pitanja. Dok sam bio u Hondurasu, dobili smo žalbu od strane organizacija za zaštitu ljudskih prava i zamolili su nas da istražimo projekte suradnje koje ima Europska unija e, u Hondurasu kao projekt Euro Justicia, Euro Pravda. Taj se projekt možda koristi za gušenje socijalnih e, organizacija poput Kopina. Možda nas možete ukratko informirati o tome. I na kraju, što možete očekivati od Europskog parlamenta i od europskih institucija Kako vi smatrate da mi možemo pomoći u zaštiti aktivista koji u zemljama poput Kolumbije, Hondurasa ili Liberija, Liberije e, riskiraju svoj život samo kako bi zaštitili svoje ljude i svoje e, zemljišta? Hvala vam. E, gospodin Grivs je također zatražio riječ. Molim vas, budite kratki. Izvolite. Hvala. Pitanje koji želim postaviti već je postavljeno, ali sad svejedno želim raditi na njega. Prošli tjedan e, usvojena je revolucija koja se odnosi na ljudska prava u Hondurasu. Prije svega odnosi se na borce za ljudska prava u toj zemlji. Zanima me kako vi uspoređujete stanje u Hondurasu i drugim zemljama Latinske Amerike? je, kakva je situacija s borcima za ljudska prava? Kako oni uopće mogu funkcionirati? S obzirom e, u kontekstu onoga o čemu razgovaramo danas, primjerice manje zemlje. To je pojava koja je dobro poznata u ovom parlamentu. Tijekom prošlog saziva razgovarali smo o toj temi. Također je to spomenjeno tijekom ocjene stanja ljudskih prava širom e, svijeta. Pitanje e, otimanja zemlje je pitanje kojim smo se bavili puno puta. Međutim, uvijek se suočavamo sa situacijom gdje se o nekim temama žestoko raspravlja, dok za neka druga ključna pitanja je prijeđen prag, prijeđena je granica. To se dogodilo s ovim pitanjem e, vezanom uz otimanje zemlje. Molim vaš komentar. A, ja želim dodati samo još jedno kratko pitanje i vanjskoj službi za, e, i službi za vanjsko djelovanje i našim gostima. Koji smatrate da mora biti uloga i doprinos vijeća kako bi e, tvrtke koje posluju u određenim područjima kako aktivno promovirati sve standarde koji se odnose na zaštitu ljudskih prava, ali i e, smjernice za tvrtke. Sad ih imamo već pet godina i čini mi se da je to sve toliko e, dobrovoljno da mi nije baš jasno koliko je taj alat doista koristan. Ovo je dobar primjer kako je predanost tvrtki ono što trebamo tražiti i kako moramo zahtijevati da ove smjernice budu obvezujuće. Za dobre tvrtke to je odlično. One i žele imati nešto što je zakonski obvezujuće kako bi se sve tvrtke prisilile na najbolje prakse. I s druge strane treba i druge prisiliti da se jednako tako ponašaju. Hvala, sada dajem riječ gospodinu Seriju iz e, Europske službe za vanjsko djelovanje, šefu odjela za e, ljudska prava. E, želite li vi govoriti? Imate četiri minute, izvolite. Hvala. Hvala. Ja sam zapravo zamjenik voditelja odsjeka, da budemo precizni. Samo sam htio dati kratak uvod u, u politiku, odnosno elemente politike vezane uz otimanje zemlje iz perspektive službe za vanjsko djelovanje. Nakon toga ću dati riječ drugim kolegama koji će možda prokomentirati konkretno situaciju u pojedinim zemljama i konkretnim događajima o kojem smo razgovarali. Također ću pokušati odgovoriti na pitanje gospođe Lohbiler i drugih. Dakle, vrlo kratko. Prije svega hvala parlamentu na organiziranju ove rasprave, jer ona ne dolazi samo u pravi trenutak, već je jako važno da usmjerite pozornost na ovo pitanje. To ste napravili danas, ali već i ranije. napravili ste izvješće koje je objavljeno prije malo više od godinu dana o otimanju zemlje, a to je isto tako nadahnulo naše djelovanje, prije svega e, u pogledu akcijskog plana vezanog uz ljudska prava i zaštitu demokracije za razdoblje e, od 2015. do 2019. godine. Kao što znate, to je naša, naš novi politički dokument koji pokriva e, širok raspon tema, a prije svega teme koje se odnose na zemljište, otimanje zemlje te gospodarska i socijalna prava. Mislim da je to i odgovor na pitanje gospođe Logbiler možda to se čini na nedovoljan način, barem prema vašem tumačenju, ali u svakom slučaju to se radi barem na neki konkretni način u odnosu na to kako se to činilo u prošlosti i to iz različitih perspektiva. Iz perspektive boraca za ljudska prava, primjerice s obzirom na važnost koju pridajemo važnost ovoj politici u Europskoj komisiji, a osim toga se e, poseban naglasak stavlja na otimanje zemlje, e, pitanja prava e, na zemlju autohtonih zajednica i tako dalje. to je spomenuto u tom kontekstu. Naravno, to je povezano i e, s stavljanjem naglaska na autohtone zajednice. Tu su predviđene određene aktivnosti. Trenutno radimo na jednom dokumentu s ciljem preinake europske politike za autohtone narode. E, prije svega se usredotočavamo na pitanje prethodnog informiranog preistanka. E, to je nešto što je spomenuto više puta tijekom ove rasprave i to je nešto što ćemo spomenuti i u našim projektima. E, tu su i druge stvari koje je vrijedno spomenuti, ali nemam vremena govoriti o njima, već samo ih mogu spomenuti. Mi doista podupiremo na razini Europske unije E, pitanje poslovnih i ljudskih prava e, u iz perspektive e, provedbe tih prava, to je nešto što ste također spomenuli. Puno se tu stvari događa, mogu samo brzo proći kroz njih. Kao što znate, države članice provode nacionalne akcijske planove vezane uz poslovna i ljudska prava. Europska komisija radi na akcijskom planu na razini Europske unije za definiranje nove politike i novih prioriteta na tom području. E, mislimo da je najvažnije pristup e, pravnim lijekovima. Mislimo da je to nešto što ne postoji u dostatnoj mjeri u ovom trenutku. Nadalje, nizozemsko predsjedništvo posebno je aktivno tijekom ovog semestra na, pripremi zaključaka koje se odnose na e, ljudska prava i na provedbu smjernica, odnosno načelnih e, smjernica. Budući da nemamo vremena, odmah ću predati riječ kolegi. Da, nemamo više puno vremena, ali dobro, ću vam riječ na kratko. Vi ste šef e, za Središnju Ameriku i za Karibe. E, Europska unija, Europska unija stalno prati E, situaciju vezanu uz borce ljudska prava u Hondurasu. Brojne izjave su objavljene vezane uz stanje s ciljem e, osude prijetnji, e, nasilnih dijela i ubijanja. Prije svega je to napravljeno prilikom ubojstva Nelsona Garcia i Berte Caceres nisu to samo deklaracije. Europska unija je najveći e, partner Hondurasu e, u pogledu borbe za ljudska prava. Postoje programi za potpor ljudskim pravima, e, na primjer PDEAH, koji ima vrijednost od 5 milijuna, koji je dao doprinos e, izradi nacionalnog zakona za zaštitu boraca za ljudska prava i novinara. Zatim Eurohustisija je projekt koji vrijedi milijun eura i htio bih da mi se objasni kako je moguće da projekt čiji je cilj potpora pravnom sustavu se može smatrati projektom e, koji, kojim se koji se koristi za sprečavanje rada boraca za ljudska prava. Zatim postoji projekt e, e, za koji ima vrijednost e, od 235 milijuna eura. Prije svega je namijenjen za razdoblje od 2014. do 2020. godine i cilj mu je potpora pravosuđu uz suradnju veleposlanstava iz Europske unije i delegacije Europske unije e, ta skupina e, provodi dijalog s borcima za ljudska prava te preuzima na sebe e, vođenje postupaka s vladom. I prva osoba s kojom se ta skupina susrela je bila majka gospođe Kaseres kad je riječ o istrazi, e, mi e, uzimamo u obzir činjenicu da postoji mogućnost da Međuamerička komisija ljudska prava preuzima izazov e, pokretanja neovisne međunarodne istrage. Ukoliko se pokrene takva neovisna međunarodna istraga, Europska unija će podržati. Hvala. Sada ćemo najprije dati riječ komisiji, glavnoj upravi za razvoj i međunarodnu suradnju. S nama gospođa Rinaldi i Joaquinos. Želite li govoriti oba? Ako želite, možete govoriti i jedan i drugi. Gospođa Rinaldi je šefica za šefica odjela za demokraciju i ljudska prava, a gospodin Jokim Not se bavi ruralnim razvojem, ulaganjima sigurnošću. Imate e, pet minuta u dvoje, zato što sada stvarno više nemamo puno vremena. Hvala vam, bit ću vrlo kratka i na početku ću predstaviti naš rad iz perspektive ljudskih prava u kontekstu ovog važnog pitanja. Prije svega podupiremo e, borce za ljudska prava i vođe zajednica i za nas je jako važno da koristimo taj instrument da bismo osjetili puls, da bismo osjetili što se događa u pogledu borbe za ljudska prava i primjećujemo da je sve više prijetnje upućeno e, borcima za ljudska prava e, u borbi za zaštitu i okoliša i za zaštitu prava vlasništva nad zemljom i tako dalje. E, tijekom našeg, putem našeg fonda poduprli smo Bertu Kasres i isto tako smo pružili pravnu e, pomoć njezinu e, dakle, njezinoj organizaciji COPIN. E, Naravno, pružat ćemo i nadalje pomoć njoj i njezinim kolegama. Nećemo proći sve slučajeve gdje pružamo potporu, samo sam htjela istaknuti da gotovo svakodnevno radimo na takvim slučajevima širom svijeta osim konkretne pomoći borcima za ljudska prava Isto tako e, dajemo sveću veću važnost e, kulturnim, socijalnim i ekonomskim e, pravima. Radimo sa organizacijama civilnog društva kako bismo osnažili civilno društvo i omogućili im da bolje prate prate provedbu e, konvencije broj 27 iz svih zemalja koje su uključene u GSF+. E e, Isto tako bih htjela istaknuti da osim naših konkretnih programa vezanih uz ljudska prava, postupno integriramo i pristup temeljene ljudskim pravima u sve naše programe razvojne programe. Za to će biti potrebno određeno vrijeme, to činimo postupno, malo pomalo, ali na kraju će to obuhvatiti sve europske programe za razvoj, za sigurnost hrane, zaštitu eh, okoliša, a naravno u budućnosti će to obuhvatiti infrastrukturne investicijske projekte. Dakle, cilj takvog pristupa razvoju nije samo da ne štetimo, tako da izbjegavamo negativne učinke aktivnosti za e, lokalne zajednice, već i da pokušamo maksimizirati e, dobro, dobar učinak i mi držimo da su za lokalne zajednice i sredstvo, ali isto tako i cilj naše e, razvojne suradnje. Hvala što ste mi dali riječ. Ja sam Joachim Knut i ja sam e, radim u C1 DEVKO. Bavimo se pitanjima vezanima uz razvoj. Htio bih e, se nadovezati na kolege na podiju koji su rekli da e, postoje određene pravne praznine, da se isto tako Zbog toga dolazi do situacije da do uskraćivanja prava lokalnim zajednicima u kontekstu velikih investicija u, pojedinu zemlju. I upravo se time želimo pozabaviti. U međuvremenu smo postigli nešto dosta važno a to je odobrenje dobrovoljnih smjernica vezano uz um, odgovorno upravljanje 2012. godine. Te smjernice osiguravaju zalihe, odnosno odredbe o tome kako poboljšati upravljanje zemljom, šumama i ribarstvom. Europska komisija i osigurala 60 milijuna za potporu projektima i za provedbu tih smjernica na nacionalnoj razini. Trenutno imamo konkretne projekte u 18 zemalja u razvoju. Većina tih zemalja nalazi se u Africi. To je kontinent gdje se otimanje zemlje najviše provodi prema nama dostupnim informacijama. Radimo na različitim razinama na ovim projektima. Jedna važna rezina je potpora vladama u poboljšavanju regulatornog okvira putem, provitika, e, putem e, politika i odredbi vezanih uz upravljanje. Isto tako podupiremo lokalne e, dionike, dajemo im priliku da aktivno sudjeluju u političkom dijalogu. To je nešto što trebamo obuhvatiti i iz perspektive vlade, politike, ali i iz perspektive korisnika, odnosno onih koji žive od zemlje i na zemlji. Osim dobrovoljnih e, smjernica, doprinijeli smo pripremi načela za odgovorno ulaganje u poljoprivredu. Ta načela su usvojena od strane odbora za sigurnost hrane 2014. godine. Ta načela više manje su nadahnuta e, dobrovoljnim smjernicama koje se odnose na upravljanje vlasničkim e, pravima. To je bitno i za investitore u zemljište, ali i za one koji upravljaju investicijama na nacionalnoj razini. Osim ovoga, nedavno je radna skupina za zemlju na globalnoj razini, a komisija surađuje s njima, pripremila je analitički okvir za ulaganje u afričku poljoprivredu i to na zahtjev e, novo vijeće za sigurnost. E, sigurnost hrane e, s kojim smo imali razgovore prošle godine. Ja se ispričavam, ali morat ćete završiti jer stvarno više nemamo vremena. Molim vas da zaključite. Um, I follow your, uh, Dobro, slijedom vašeg savjeta Htio bih još samo reći da radimo na nekim vrlo osjetljivim pitanjima na razini politika, bavimo se zaštitom lokalnih dionika, nastojimo ih e, osnažiti, ali istovremeno pružamo smjernice našim izaslanstvima kako bi bila aktivnija i e, informiranija u tijekom političkih dijaloga s vladama naših zemlje domaćina. Hvala vam. Bilo bi nam e, drago dobiti što više informacija koje vi imate kako bismo te informacije proslijedili i zastupnicima, a i sudionicima na ovoj radionici. Tako da ono što nam niste uspjeli reći možete nam svakako poslati na pismeno. A sad u ovoj zadnjoj fazi čuti ćemo naše veleposlanike koji su danas sa nama. S nama je tu Roberto Očea, e, veleposlanik Republike Honduras pri Europskoj uniji i gospodina Don Francisca Koja iz veleposlanstva iz Kolumbije za e, Kolumbiju, Meksiko pri Europskoj uniji. S nama je i veleposlanika Guatemala ako budemo imali vremena, dobit ćete vi priliku da nešto kažete. Ali počet ćemo sa gospodinom Očo. Očom, izvolite, imate tri minute. Presidencija, compatriotas. Gospođo predsjedavajuće, sugrađani, dame i gospodo. Ubojstvo Berte Caceres je zločin protiv svih e, građana Hondurasa. Berta nije bila samo liderica, ona je bila važan dio naše nacionalne svijesti kroz svoju borbu za zaštitu ljudskih prava u Hondurasu. Zaštita e, okoliša je također jedan od nacionalnih prioriteta. Od njezina ubojstva e, vlada Hondurasu je to najoštrije osudila i započela je neovisna, e, detaljna i transparentna istraga kako bi se pronašli počinitelji i naručitelji i naravno kako bi se krivci kaznili. Honduras je u svoj pravni okvir uvrstilo odredbu o zaštiti i promociji ljudskih prava te temeljnih sloboda. Prošlo desetljeće je vidjelo mnogo veću aktivnost branitelja ljudskih prava u Americi i posebice u Hondurasu. Zbog toga je počelo dolaziti i do sve većih zločina, ubojstava aktivista za zaštitu ljudskih prava, aktivista za zaštitu okoliša, zbog toga što su se njihovi interesi, zapravo njihove su aktivnosti bile usmjerene protiv interesa e, tvrtki. Vlada Hondurasa je obećala da će riješiti ovaj slušaj i traži nacionalnu i međunarodnu pomoć. Sve se, e, istraga se provodi detaljno, a provodi se istraga i u tvrtkama koje imaju koncesiju u tom području. Traži se i aktivno sudjelovanje visokog povjerenika za ljudska prava UN-a, e e, vlade različitih država, te mehanizam koji nudi međuamerički sustav za ljudska prava. Te MASIK, to je organizacija protiv korupcije u uh, Hondurasu, oni su upravo ovaj tjedan počeli sa svojim aktivnostima u projektu AXACO. Honduras je zemlja vladavine prava i štiti prava svih svojih građana, a posebice manjina i autohtonih stanovništva. Zbog toga pozdravljamo e, organizacije civilnog društva poput e, Kopina i pozivamo ih da i dalje prate e, poštivanje ljudskih prava. Razvoj evropskih tvrtki u Hondurosu mora ići ruku pod ruku sa zaštitom prava autohtonih stanovništva i zaštitom njihova prava na teritoriji. Pritom se moraju obvezati na zaštitu okoliša, zaštitu radničkih prava i zaštitu ljudskih prava i dogovorim na pitanje. Trenutočno u Agosigalpi se e, organizira mehanizam, anti, međuamerički mehanizam za borbu protiv korupcija I 8. travnja e, predstavnici te komisije su se sastali u Washingtonu kako bi mogli ispregovarati jedan memorandum a u cilju e, poboljšanja provedbe ovih mjera i osiguranja transparentne istrage. Hvala vam gospodine Očuga. Sada vi gospodin koji imate riječ na tri minuta. Hvala vam e, svima što ste nas pozvali na raspravu o ovoj temi. Ofrezco, por supuesto, el conductor embajada para discutir, ya sea con los miembros del Parlamento, su staff, o los miembros de la sociedad seguir aquí presentes para discutir en detalle los temas. Drago mi je da smo danas imali priliku detaljno razgovarati o svim ovim temama. Nekoliko se važnih e, zbivanja tu dogodilo. Kao prvo, 2005. došlo je do e, raseljavanja osoba Mnogo je izazova pred nama i nadamo se da će mirovni proces sa Farkom doista i uspjeti. Što se tiče ljudskih prava, Kolumbija sudjeluje u međunarodnim obvezama na najvišoj razini. Mora pokrenuti mjere za obranu aktivista za zaštitu ljudskih prava mora osigurati jamstva tim ljudima jer oni se bave rješavanjem e, problema građanu. E, imamo nekoliko važnih prijedloga poput recimo program za nacionalnu zaštitu i program nacionalnih jamstava za aktiviste za ljudskih prava. Što se tiče istrage, prvi puta društvo i civilno društvo su se složili e, o slučajevima koje treba hitno istražiti. Najprije ćemo se baviti slučajevima koji e, nasilja nad braniteljima ljudskih prava. shvaćamo da rješavanje sukoba znači e, jačanje kapaciteta pojedinih agencija. Shvaćamo također da je suradnja sa civilnom društvom bitna ako želimo ojačati demokraciju i samu državu. Za kolumbijsku vladu poduzetnici predstavljaju veliku važnost. No, isto tako jako je važno da tvrtke poštuju e, ljudska prava. A na tome će se raditi kroz dijalog između e, države i civilnog društva. ove je godine izrađen jedan plan koji je pripremljen zajedno sa državom, e, poduzetnicima i e, civilnim društvom. A sada ću reći nešto o oduzimanju zemljišta. Kolumbija je prva zemlja koja je krenula sa davanjem odštete ljudima koji su žrtve oružanog sukoba i ja se nadam da ćemo na taj način e, uspjeti vratiti svu zemlju. Do sada smo vratili 100 tisuća hektira, 20 tisuća osoba. Ja znam koliko puno zadataka imamo i koliko je izazova pred nama, no nastavit ćemo raditi kako bismo uspjeli e, izgraditi mirnu državu. Vamos a, 10 minutos a la sesión siguiente para que... Hvala vam, sada ćemo uzeti 10 minuta od sljedećeg izvješća kako bi naši gosti mogli e, odgovoriti i prokomentirati. I na kraju ću dati još barem jednu minutu gospodinu Skinuru. Ako nećete, ako ne želite ništa reći, onda smo evo uštedili na vama jednu minutu. Kojim ćemo redom krenuti? Onda krećemo istim redom. Gospođo Sarinen, imate jednu do dvije minute za vaše zaključke ili ako želite odgovoriti na neko od ovih pitanja. Hvala lijepa bilo je pitanje o dobrovoljnim smjernicama. Kada su donesene 2012. to je bio velik događaj jer to bilo vrlo progresivno u to vrijeme. E, njihova provedba e, bi značila da barem većina, ako ne svih slučajeva otimanja zemlje više ne bi bilo. E, zaista je uspjeh da smo ih usvojili, Sada je pitanje kako ih primijeniti i čini li se to u pojedinim e, državama. Drago mi je što je Europska unija imala tu razne inicijative i Europska unija zaista može biti e, čelnica u primjeni toma, na primjer, u reviziji nacionalnih propisa o korištenju zemlje. Vidim da oko ovog procesa ima jako puno problema i da treba još puno toga napraviti. Čuli smo i pitanje o Oxfamom angažmanu u vezi sa Svjetskom bankom. Mi smo s njome u intenzivnom kontaktu kao i sa drugim međunarodnim financijskim institucijama E, što se tiče e, uvjeta u vezi sa socijalnim i okolišnim pitanjima. E, međunarodne financijske institucije vrlo često su otvorene za taj dijalog. Mi izražavamo svoju zabrinutost i nepristrano pristupamo rješenjima. Postoji odgovor kako to pretočiti u konkretnu akciju, svakako još zahtjeva dosta rada. Hvala vam, a sada ću dati riječ gospođi Berti Zunjega Kasares. Izvolite. Ja ću odgovoriti na ona pitanja koja su se meni činila najinteresantnijima jer pitanja je bilo stvarno puno. Mislim da je ova rasprava jako bitna za nas i zapravo je vrlo teško reći što možete učiniti. Ono što tražimo jest da ne zaboravite situaciju u kojoj živimo u Hondurasu kao što sam vam e, ranije objasnila, od već 48 dana nam se brani sudjelovanje u istrazi, a vlasti su nam e, zabranile pristup informacijama. Mi smo podnijeli žalbu na tu odluku i ponovno nam je žalba odbijena. Stoga situacija u našoj zemlji je takva da se nas žrtva uopće ne sluša i onda mi moramo doći čak i do vas kako bi se naše žalje ispunile. Mi smo podnijeli žalbu i, i kroz mehanizme poput El Masi. Mi inzistiramo Međuamerička komisija za ljudska prava može e, sudjelovati, no ono što treba je molba predsjednika Hondurasa, predsjednika Republike Hondurasa kako bi oni mogli započeti. Hvala ti Berta. A sada gospođa Rokucen. Da vidim jesam li to sad dobro rekla. Thank you very much. Hvala lijepa. Gospođa Lunaček je postavila pitanje eh, FMO-u i drugim razvojnim bankama i želim svakako odgovoriti. Mi smo razvojna banka i imamo eh, zadatak eh, pratiti razvoj privatnog sektora. Financiramo stoga klijente koji aktivno podržavaju socijalni razvoj na odgovoran način. Rade se o hrani, energiji i pristupu tržištu rada. U tim projektima surađujemo sa drugim investitorima gdje se radi o socijalnim projektima, obrazovanju, osposoblavanju i drugim programima koji mogu donijeti napredak dotičnoj zemlji ponekad nije dovoljno, se e, fokusirati na taj jedan e, projekt, stoga tražimo suradnju s drugim dionicima. Primjerice nevladine organizacije, organizacije za ljudska prava, vlade, koje mogu imati presudnu ulogu u postizanju uspjeha u vrlo složenim situacijama. Zato vidimo da je potrebno se uključiti, zato smo i ovdje, ali mi e, želimo sa gospođom Kaseras e, razgovarati i u Nizozemskoj i sa drugim nevladinim organizacijama e, da bismo zajedno iznašli rješenja jer kada smo na licu mjesta i kada zajedno nastupamo moguće je pronaći rješenje, a smatramo se zato odgovornim. Hvala. Hvala vam, a sada oče Alberto Franco, vi imate mm, dvije minute za odgovor. Hvala vam. Istina je da u Kolumbiji se napokon smirio oružani sukob i to je povijesni trenutak. No, nedavno izvješće UN-a iz 2015. kaže da je bilo više od 200 napada protiv više od 800 aktivista i 63 e, ih je ubijeno. To su podaci UN-a. I te brojke zapravo su veće od prosjeka u proteklih 20 godina. Tako da u području ljudskih prava situacija je itekako ozbiljna. A zatim to je povezano i sa problemom oduzimanja zemljišta. Drago nam je da ovaj parlament e, želi osmisliti mehanizme za zaštitu i e, zakonodavne akte. Tvrtke ponekad koriste e, nepregledan lanac e, podjela prema kojem je onda vrlo teško da e, tvrtke majke preuzmu odgovornost i zapravo oni koji na kraju krajeva ostvaruju najveći prihod. Stoga molim vas da to vodite, o tome vodite računa kada budete smišljali kako definirati zakone i ako se želi ograničiti šteta autohtonim zajednicama. I svaki puta kada se prijavi neka tvrtka dolazi do napada, mm, prijetnji i tako dalje. I zbog toga nam je drago da imamo podršku parlamentaraca i međunarodne zajednice. Hvala vam. Hvala. I na kraju riječi ima gospodin Kamba. Imate minutu i pol, izvolite. Još jednom eh, zahvaljujem na prilici biti ovdje. Za nas, Liberiju, možda i većinu Afrike, eh, mi smo u žiži ovog velikog eh, problema i nesretno je da smo morali doći čak ovamo tako daleko da bismo podigli svoj glas i bili čuveni. No, eh, neki od ovih problema i važni dio tog problema mogu se riješiti odavde. U Liberiji specifično je 40 do 50% zemljišta pod koncesijama stranih tvrtki i to uz ratifikaciju parlamenta. Prema tome nama su ruke vezane. E, dobrovoljne smjernice su svakako važne, ali ova kuća, ovaj dom ima moć i odgovornost osigurati da se uvede obvezujuća pravila koja će pomoći riješiti ovaj problem. Europa je e, na čelu borbe za ljudska prava i mora pomoći ovim zajednicama koje se trude e, izboriti svoja prava u njihovoj borbi da se suprotstave takvim problemima i raseljavanju. Hvala vam što ste se držali vremena i što ste bili tako kratki. Želim u ime podbora za ljudska prava zahvaliti svim našim e, gostima. Ovo je stvarno bio pravi trenutak, posebice nakon usvajanja rezolucije na plenarnoj sjednici. Želim zahvaliti i e, veleposlanicima te Europskoj službi za vanjsko djelovanje, predstavnicima komisije te velikom broju e, zastupnika koji su sudjelovali. I iz ovog pododbora i iz ostatka Europskog parlamenta možete računati na našu pomoć. E, hvala svim organizacijama koje predstavljate i pozivam vas da nastavite sa vašom borbom. i zaštitu ljudskih prava. Hvala vam. Merci à tout le monde de continuer Hvala svima e, koji će napustiti dvoranu kako bi nastavili svoje razgovore. Molim vas da to učinite jer moramo nastaviti. Gospođo potpredsjednice, gospođo Lunaček, možete li molim vas nastaviti s razgovorom izvan dvorane jer moramo nastaviti. Dakle, nastavljamo s korporativnom odgovornošću za teške povrede ljudskih prava u trećim zemljama. Dakle, i dalje je to povezano s poduzećima i ljudskim pravima. Danas ćemo razgovarati o nacrtu izvješća o korporativnoj odgovornosti za teške e, povrede ljudskih prava u trećim zemljama. To je nešto što nas jako zanima u našem pododboru. Izvjestitelj je Injacio Korao iz EFDD-a. On je napravio jedno sveobuhvatno izvješće, njegov pristup je otvoren, dokument podsjeća na potrebu da se djeluje na različitim razinama kako bi se riješili pravni problemi koji E, proizlaze iz e, činjenice da se radi o multilateralnim, e, multi, multinacionalnim kompanijama i dakle ovo su teme ko, o kojima možemo naravno razgovarati i to je nešto što zanima naš pododbor i htio bih reći da je rok za amandmane E, petak, dakle za dva dana, petak u podne, 30.5. E, ćemo razgovarati o tim amandmanima. A sada odmah predajem riječ gospodinu Korao. Merci, monsieur le président. Hvala gospodine predsjedavajući. good Prije svega htio bih izraziti veliku zahvalnost svima koji su sudjelovali u procesu i svima onima koji su danas došli razgovarati um, o ovim osjetljivim pitanjima koja se često zanemaruju. Nakon mjeseci sa sastanaka i konzultacija sa zastupnicima i predstavnicima civilnog društva, čast mi što vam danas mogu predstaviti nacrt izvješća o korporativnoj odgovornosti za teške povrede ljudskih e, prava u trećim zemljama. Rekao bih da je ovo rezultat naše suradnje i nadam se da sam u izvješće uvrstio glavne sugestije e, različitih gledišta kako bismo dobili najbolje moguće izvješće e, mi smo e, uvažili i smatramo važnima sve doprinose. Mislim da je ova tema doista od ključne važnosti s obzirom e, da se radi o radničkim pravima, e, zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša, zaštiti prava djeca, djece i tako dalje. Dobro je poznato koliko je E, širok spektar kršenja ljudskih prava od strane multinacionalnih e, korporacija. One su vrlo često uključene u ozbiljne povrede ljudskih prava. Na prvom sastanku izvjestitelja u Sjeni čuli smo mišljenja i ideje drugih klubova nakon što sam ja napravio e, prvu skicu izvješća Čuli smo doprinose svih kolega. Bilo mi je veliko zadovoljstvo kada sam shvatio da se slažemo oko nekih važnih načela. Na primjer, slažemo se da je tema važna, bitno je odmah i, i e, ozbiljno intervenirati po ovom pitanju. E, isto tako ne želimo napraviti E, samo lijepu deklaraciju koja će biti beskorisna. Želimo e, napraviti jedan učinkovit instrument i želimo da same korporacije preuzmu određene obveze. Odlučili smo da sljedeći sastanak, drugi sastanak, e, podredimo E, saslušanju mišljenja organizacija civilnog društva koje se bavim pitanjem. 13.1. ponovno smo se sastali. Predstavnik UN-ove komisije za ljudska prava, a isto tako tu su bili i predstavnici e, civilnog društva. Nakon toga e, smo se ponovno sastali i nastavili raspravu e, između zastupnika Europskog parlamenta i predstavnika civilnog društva. Cilj je bio e, da se uvede obveza, veza, obveza za poduzeća da provjere poštuju li se ljudska prava zaposlenika. Dobili smo E, odgovore na pitanja s ciljem da produbimo određene aspekte i dobijemo e, konkretne podatke. Ovo, ovaj nacrt izvješća rezultat je tog dugačkog procesa. E, I želimo da kompanije štite ova prava i i isto tako apeliramo i na e, komisiju i na države članice da nešto naprave. Mi ne želimo e, samo e, izjaviti o kojim se pravima radi. Radi se o dobro poznatim pravima koja se krše od strane određenih e, poduzeća u određenim trećim zemljama i time se želimo pozabaviti u ovom samoinicijativnom izvješću. A isto tako e, tu se navode i sredstva na koje, e, putem kojih se ovi standardi mogu podići na višu razinu kako bi se ljudska prava zaštitila i u trećim zemljama gdje postoje akteri iz Europske unije E, potrebna je primjena postojećeg europskog zakona o ljudskih pravima i trebamo uvesti e, ljudskopravne standarde na dobrovoljnoj e, razini i želimo da se uvedu potrebni kontrolni mehanizmi. U stavku 31 navodi se da je potrebno uvesti etiketu koja govori o tome da nema zloporaba u e, stavku 25 i govori se o e, pristupu pravnim lijekovima i instrumentima za sprečavanje kaznenih djela. U svakom stavku ovog e, izvješća ide, pokušava se ići u istom smjeru. Želimo da kompanije poštuju ljudska prava i želimo da države, da treće zemlje isto tako i djeluju u tom smjeru. Vjerujem da da možda se neće složiti svi sa svim stavcima izvješća, ali uvjeren sam da, duh su, da putem duha suradnje moći ćemo izglasati ovo izvješće u e, lipnju i da ćemo putem ovog izvješća doći do nečega što, oko čega se slažu svi klubovi zastupnika i da će na taj način Europski parlament e, dati svoj doprinos e, zaštite ljudskih prava u ovom jako važnom području. Hvala izvjestitelju. U ime EPP-a Andre Grišp. Hvala gospodine predsjedavajući. E, htio bih zahvaliti gospodinu e, Korau, našem izvjestitelju. Hvala vam što ste pripremili ovo jako dobro izvješće. Ono se odnosi na neke vrlo teške teme. Radi se o korporativnoj odgovornosti za teške povrede ljudskih prava širom svijeta kao i kad je riječ o drugim dokumentima i ovdje trebamo doći do određenih kompromisa i to nije prvi dokument koji se odnosi na ovu temu. Ovo nije prvi dokument e, koji, koji koji se priprema u Europskom parlamentu po ovom pitanju. Cijeli Europski parlament e, i Europska unija treba se pridržavati e, svojih obveza i vrijednosti, ali trebamo biti svjesni da se gospodarske aktivnosti ne događaju u vakumu, već e, pod određenim okolnostima. ne smijemo zaboraviti da postoji velika konkurencija u svijetu i postoje, ako ako postoje ozbiljne zloporabe, onda ih prvo treba identificirati i e, privesti pravdi. Ovim izvješćem pokušavaju se stvoriti e, novi uvjeti i nov, novi, nova opterećenja za e, tvrtke koje nikad nisu e, bile odgovorne za zloporabe. To treba izbjeći. Ipak neki kažu da Europska unija je izvor e, pretjerane reguliranosti, prije svega u kontekstu gospodarskih aktivnosti. Tako da mislim da je ovo stvarno teško pitanje i moramo postići dobru ravnotežu s jedne strane između ljudskih prava i s druge strane izbjegavanja E, pretirane regulative i uvođenja prevelikih opterećenja. Ako pretiramo s regulativom, onda će doći do e, na neki način e, izmještanja gospodarske aktivnosti u druga područja gdje su standardi ljudskih prava niži. Vidjeli smo da se to događa i u kontekstu politike vezane uz klimatske promjene. Ponekad su naša pravila prestroga i to e, dovodi do e, izmještanja e, CO2 emisija CO2. Isto tako postoji posebna kategorija poduzeća, a to su mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća. Radi se o dakle posebnoj kategoriji ko, poduzeća koja su jako važna za Europsku uniju. E, i njihov položaj nije isti kao položaj multinacionalnih kompanija. Njihov položaj je drugačiji. E, podsjećam na e, dva prethodna mišljenja iz 2013. godine. Richard Howitt bio jedan od autora prijedloga rezolucije. Radi se, radilo se o korporativnoj društvenoj aktivnosti te o aktivnosti e, koja doprinosi rastu. U članku 79. rezolucije kaže se da Europski parlament ne slaže se s e, univerzalnim pristupom korporativnoj društvenoj odgovornosti, jer e, ako se držimo načela da jednaka pravila vrijede za sve, E, to ne bi bilo dobro jer potrebna je fleksibilnost u e, primjeni najvažnijih načela imajući na umu posebne okolnosti u određenim državama članicama i regijama i treba uzeti u obzir mogućnosti i potencijal malih i srednjih poduzeća a u drugom prijedlogu gospodina Baladazara e, korporativna društvena odgovornost i odgovornost i transparentno ponašanje kompanija, dakle u članku 39. te rezolucije, e, podsjeća se na ulogu malih i srednjih poduzeća. Male i srednje poduzeća posluju na vrlo određenoj razini, lokalnoj i regionalnoj razini u okviru određenih sektora i to je nešto što treba uzeti u obzir. U rezoluciji se podsjeća na opće načelo koje se odnosi na mala i srednja poduzeća. Prema tom općem načelu e, ta poduzeća posluju na, e, na e, principu dakle manjih ograničenijih ambicija i kao što sam rekao, ta poduzeća uglavnom e, funkcioniraju na e, regionalnoj razini. Znam da govorim dugo, a moram biti kratak, pa ću nastojati sada zaključiti. Mislim da vrijedi e, razraditi određena pravila uzimajući u obzir okolnosti i poslovno okruženje u kojem posluju naša poduzeća. Isto tako, trebamo to napraviti na globalnoj razini putem OECD-a, UN-a i e, svjetske organizacije za oznake. Povećanje transparentnosti i sve ideje koje idu u tom smjeru su dobrodošle. E, trebamo podupirati sve inicijative, primjerice e, certificiranje e, putem ISO standarda i na druge načine. Zatim, članak 26, tu me nešto zabrinjava. Tu se govori o proširenju jurisdikcije na temelju uredbe e, Brisel 1. Mislim da trebamo uzeti u obzir suradnju s odborom Juri. Mislim da je to nešto što e, ovdje nedostaje. Ta suradnja s odborom Juri je nužna zbog rješenja koja se odnose na e, uredbu Brisel 1, jer se odredbe te uredbe ne odnose na kazneno, već na građansko pravo i ako dolazi do kršenja ljudskih prava e, mora postojati reakcija ali na razini kaznenog zakona pa e, se postavlja pitanje nije li proširenje jurisdikcije korak previše možda time namećemo e, naša pravna rješenja drugim jurisdikcijama u trećim zemljama ako želimo pozitivne učinke mislim da moramo biti oprezniji i e, oslanjati se na dobru suradnju s tim zemljama. Hvala. Hvala. Izvjestitelj u sjeni za socijaliste, gospodin Francisco Asis. Ja bih zahvalio izvjestitelju Korau na kvalitetnom nacrtu izvješća koje nam je predstavio i na metodologiji koju je slijedio da pripremi tekst. Mislim da je, vrlo, da je tekst vrlo jasan i složen, a tema je vrlo složena. Jedna, jedno od obilježja globalizacije je upravo mogućnost mobilnosti tvrtki. Mogućnost da tvrtke odu u inozemstvo i tamo pronađu konkurentnu prednost. To nije novi fenomen. No, nikada do sada taj fenomen nije e, dosegao ovakve domenzije. To sa sobom nosi i veliku odgovornost. I to je očito kad razmišljamo o vrijednostima koje mi želimo promovirati. Posljedice u najranjivijim zemljama u kojima se ne poštuju prava mogu biti katastrofalno, katastrofalne kad je riječ o pravima e, siromašnih, pravima maloljetnika, pravila autohtonog stanovništva. A u tekstu stoji te tvrtke imaju e, sjedište u Europi, a podružnicu van Europe. Ovaj je izvještaj vrlo konstruktivan, prepoznaje napretke koji su već ostvareni u tom području i predlaže određene mjere, poput recimo praćenja, mehanizma praćenja u okviru GSP plus mehanizma. Isto tako nalaže se da sve zemlje moraju imati akcijski plan. Žele se uključiti pravila o društveno odgovornom e, upravljanju u sporazume koje Europska unija namjerava potpisati. Moramo voditi računa da Europska unija trenutačno pregovara o sporazumu o definiranju kaznene odgovornosti za one tvrtke koje ozbiljno povrede neka prava ili to jest propise. Jedno od najtežih pitanja je upravo to kako bi zemlje članice Europske unije trebale postupiti kada e, tvrtke iz Europske unije u e, trećim zemljama e, krše ljudska prava. Izvještaj predlaže vrlo interesantan e, postupak, predlaže organizaciju foruma na kojem bi e, pojedinci iz trećih zemalja se mogli obratiti e, sudovima zemalja članica Europske unije u onim slučajevima kad nemaju druge prilike. Tako da, s obzirom na sve ono što je ovdje predstavljeno, mi se slažemo, podnijet ćemo Mm, nekoliko amandmana kako bismo eventualno pojasnili neke formulacije i kako bismo konkretizirali neke od mjera koje je izvjestitelj predložio. Tu naprijem mislim na mm, ideju poreznih olakšica za one zemlje koje e, poštuju standarde ili za one koji um, organiziraju uh, kampanju podizanja svijesti u uh, Europi i koji potiče uh, na korištenje proizvoda onih tvrtki koje poštuju ljudskih prava u Europi i drugdje. I na kraju ovaj dokument sadrži dobar prijedlog, mi se u njemu prepoznajemo. Mislim da je dobro uravnotežen a istovremeno mislim da mm, doista žele nešto promijeniti i napokon riješiti problem. Za EKR, gospodin Argen Nelike. Hvala lijepa na ovom izvješću. E, govoreći o gospodarskom akteru, e, global playeru, kao Europskoj uniji najveće naše izvozno dobro bi trebalo biti gospodarsko. E, upravo to mi govorimo o poštenoj trgovini. Honorable merchant. E, baš kada se radi o tako osjetljivim pitanjima kao što su društvena odgovornost e, poduzeća za povrede ljudskih prava u trećim zemljama, tu naravno ne smije biti e, subjekata prvoga ili drugoga reda. Stoga pozdravljam e, ovo izvješće u velikim dijelovima. Neke točke izrečito podržavam. Kada se govori o rukovodećim načelima Ujedinjenih naroda za gospodarska prava i ljudska prava, povrede ljudskih e, prava koje čine tvrtke nažalost su i nadalje realnost. Tu ne mijenjaju niti e, prekrasno izgledajuća e, izvješća ništa. Pozivam na poštivanja i e, očekujem aktivnu ulogu u smislu primjene dogovora na razini Ujedinjenih naroda gdje moramo e, poštivati načela aktivne vanjske politike. Hvala. Hvala za Alde, gospođa Lebera. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala izvjestitelju na obavljenom poslu. E, imali smo sad malo prije e, saslušanje koje se odnosi na temu o kojoj danas raspravljamo, tako da sam imala priliku puno bolje shvatiti Imali smo priliku bolje shvatiti ako je to bilo potrebno e, dimenzije određenih slučajeva e, kršenja ljudskih prava i sasvim je sigurno da se ozbiljno trebamo pozabaviti ovim aspektom. Ali budući da to e, trebamo napraviti na ispravan način, imam niz pitanja za izvjestitelja kako bih bila sigurna koje su mu namjere i koje instrumente želi pritom upotrijebiti. Prvo, primijetila sam kontradikciju između stavka šest gdje kažete da postoji pravna obveza za da se izbjegnu kršenje ljudskih prava, a u drugim e, stavcima tražite pravno obvezujuće instrumente. Molim da mi to pojasnite. Isto tako, e, moje e, glavno pitanje koje se odnose na određene prijedlog, vaše prijedloge, primjerice u stavcima 10, 12, 18, dakle, to su stvari koje su povezane s pitanjem jurisdikcije. Pa me zanima kako ste mislili riješiti pitanje jurisdikcije. Čini mi se da je teško, a pitam se je li to određeni pomak u pravnom shvaćanju pojma jurisdikcija. Osobno ne razumijem na koji način uredba Brisel 1 bi se mogla primijeniti na način na koji ste vi zamislili. Primjerice, možda bismo mogli upitati, uputiti to pitanje e, pravnoj službi Europskog parlamenta jer trebamo doći do rješenja koje je točno i e, provedivo. Imam i pitanje koje se odnosi na e, članak 19 gdje e, govorite o mehanizmu kolektivne tužbe. Zanima me što mislite pod time. Zatim u članku 22 tražite obvezujuća pravila i neovisne mehanizme praćenja. Razumijem da e, da u izvješću na vlastitu inicijativu imate ograničeni broj riječi za to izvješće, ali htjela bih ipak razumjeti što ste mislili po time. E, isto tako me zanima forus, forum necesitatis. Jer kažete da bi taj forum trebao imati ulogu u tim područjima gdje nemate pra, e, pravni pristup. Pa me zanima na koji način bi taj forum e, mogao odigrati određenu ulogu. Isto tako, primijetila sam moguću kontradikciju između stavka 31 gdje govorite o proizvodima koji ne podrazumijevaju zloporabe i s time se slažem i kažete da je to nešto što bi moglo biti na dobrovoljnoj e, bazi, to mogu poduprijeti, a onda na kraju kažete da je potrebno uvesti tijelo za e, provjeru i certifikaciju. Meni mene to malo zbunjuje, jer ako je to na dobrovoljnoj e, osnovi, onda nemamo niti mogućnost procjenjivati e, e, putem tog tijela. Nadam se da ću putem, nakon vaših, vaših odgovora, da će mi biti jasnije ka, što ću dalje napraviti u pogledu amadmana. Gospođa Lohbiler u ime zelenih. Hvala lijepa. Naš izvjestitelj u Sjeni, gospodin Klaus Buchner, nažalost nije mogao doći, zato samo kratka povratna e, informacija. I mi zahvaljujemo na vrlo dobrom e, nacetu gospodina Korao. Hvala vam što ste i organizirali saslušanje sa stručnim državnim nevladinim organizacijama. E, to uvijek daje dobre, dobre ideje za izvješće. Prethodna izvješća koja su se bavila društvenom odgovornošću tvrtki e, ovdje dobivaju važnu i dobru dopunu. E, pozivam se sada na e, saslušanje koje smo imali o pravima na zemlju. Ovdje ne možemo stati na tome da govorimo o društvenoj odgovornosti poduzeća potreban nam je okvir kojim možemo na pravno obvezujuću odgovornost pozvati poduzeća. Naši amandmani koje ćemo vjerojatno podnijeti sutra ići će upravo u tom pravcu na vaš nacrt. Hvala. Hvala. Za goje, gospodin Krespo. E, da, mi smo Ujedinjena europska ljevica. Najprije bih e, pozdravio inicijativu kolege Kora, Mislim da je ova inicijativa i potrebna i hitna. Važno je da Europski parlament e, prizna da europske tvrtke krše ljudska prava u zemljama izvan Europske unije. Stoga vam zahvaljujem na ovom randu i na e, inicijativi. Trgovinska politika Europske unije prema trećim zemljama samo povećava prilike da da tvrtke poslujući u trećim zemljama e, mogu e, prekršiti ljudska prava evo u ovoj e, radionici koju smo imali prije ove rasprave se to vrlo i lijepo i pokazalo. Stoga moramo osmisliti mehanizme kako bismo osigurali pred sudovima iz zemlje porijekla zaštitu e, prava osoba u bilo kojoj trećoj zemlji. Zato ćemo mi podnijeti amandmane kako bismo poboljšali ovaj vaš e, izvještaj mi želimo osigurati uspostavu obvezujućih mehanizma, a za nas je upravo ovo obvezujuće bitno zato što smatramo da moramo potaknuti tvrtke da u Europi, dakle u zemlji porijekla um, tvrtke, da se pred sudovima u toj zemlji mogu zaštititi prava. Mi smatramo da će zaštita prava biti e, učinkovita samo ako osiguramo zaštitu kroz sudove i ako osiguramo e, odštetu, jer u protivnom će to ostati mrtvo slovo na papiru. Još ćemo predložiti e, stvaranje jednog javnog tijela za kontrolu aktivnosti europskih tvrtki u trećim zemljama. Znači da će se provoditi inspekcije njihovog poslovanja, i da će se računi polagati ovom parlamentu. Mislim da bi i tako nešto omogućilo e, praćenje i nadzor e, poštivanja te odredbe. Hvala, nadam se da uz ovolike restrikcije nećemo uništiti cijelo gospodarstvo jer gospodar, ako mislimo da je gospodarstvo nešto što stalno treba e, korigirati, odnosno e, limitirati, možemo je uništiti. Pa ne, ne, mi ne govorimo o uništavanju gospodarstva, ni ništa tako. Da, ali to nekad ne mora biti rezultat namjere, već odluke mogu dovesti do toga. Kada nam promijenite ime E, našeg parlamentarnog kluba u ekstremnu ljevicu, a ne ujedinjenu ekstremnu, a ne ujedinjenu europsku ljevicu, već nekako uvjetujete što ćemo reći. A da, ma to je bila samo kratka napomena. Hvala na intervenciji. E, u ime socijalista i demokrata e, imamo još jedno javljanje. Ja sam spreman uključiti se o u raspravu vezanu uz ovo izvješće i ja ću kao izvjestitelj u sjeni e, se obratiti kada ćemo razgovarati o tom izvješću. Dobro. Sada ćemo dati riječ predstavniku Europske komisije koji e, je zadužen za e, vanjsko djelovanje i to na području ljudskih prava. Biću kratak i pohvalit ću e, izvješće u ime službe za vanjsko djelovanje. Kao što je rekao gospodin Korao, vidi se e, čitajući da je uložen velik trud, da ima tu mnogo e, prihvaćenih savjeta. To je vrlo opsežno izvješće cjelovito koje se fokusira na zaista najbitnije probleme. Mogu podržati ono što su rekli zastupnici, e, ne samo da je cjelovito, nego je i vrlo konstruktivno i uravnoteženo e, u prijedlozima koje iznosi. Na neki način e, ovo je kontroverzna tema ali ovdje nalazimo niz prijedloga koji su vrlo bitni i zanimljivi. Naša služba nije u potpunosti nadležna za ovo područje, ovo se dotiče niza različitih pravnih i političkih područja, e, stoga su zahvaćene i neke nadležnosti naše službe, ali i komisije i E, svakako i parlamenta. Moram prepustiti drugim kolegama iz komisije da reagiraju na sve dijelove. Ovo je vrlo korisno i dolazi pravodobno. Europska unija se ovdje obvezuje na e, važne stvari e, rasprava koju smo upravo imali o otimanju zemlje je zapravo povezana tematski s ovime. Podsjetio bih da je ovo pravi trenutak za ovakvo izvješće već sam spomenuo da komisija trenutno izrađuje novi akcijski plan, e, novu politiku za društveno odgovorno e, postupanje tvrtki. E, nadamo se da ćemo izaći s tim dokumentom poslije ljeta. Posebno je nizozemsko predsjedništvo vrlo aktivno na tome i imamo paralelnu izradu zaključaka vježba za E, globalan lanac e, vrijednosti i na e, pravima u poslovanju. U oba područja Europska unija je vrlo aktivna, a to su povezana područja. Vaše izvješće će u tom kontekstu biti vrlo dragocjeno jer će nam ponuditi različite prijedloge. Što se tiče pitanja obvezujućeg i neobvezujućeg, e, ponovit ću što smo do sada zastupali. To će možda još kolege iz komisije moći i bolje izreći. Od 2011. E, primjenjujemo takozvani smart mix, odnosno kombinaciju obvezujućih i neobvezujućih instrumentata. Govorili ste o otkrivanju financijskih dokumenata i slično, e, a to je obvezujuće. E, za neke druge e, stvari smata se da nije potrebno imati obvezujući instrument Uh, u Ženevi se raspravlja o e, drugom instrumentu. E, komisija se tu ne svrstava na onu aktivnu stranu. E, Rukovodeće načelo se ne smije zanemariti s obzirom na ovaj sporazum područje i djelokrug ovog instrumenta e, ne smije biti ograničen na transnacionalna poduzeća, nego mora pokrivati sva poduzeća pa i lokalna. Nekad su lokalna poduzeća e, odgovorna za povrede ljudskih prava. E, taj prijedlog još nije usvojen u Ženevi, ali Europska unija će na tome i dalje ustrajati. Mnoge nevladine organizacije ga podopiru ostalom i ako bude moguće to će se pretvoriti u aktivniju ulogu. Hvala. Molimo kratka odgovor, kratke odgovore izvjestitelja. Evo, pokušat ću se držati tri minute. E, evo ja ću krenuti od jedne pretpostavke. Mi znamo da je ova tema vrlo složena i moramo shvatiti kakve ciljeve imamo kao pododbor za e, ljudska prava i kao Europski parlament. Mi kao pododbor za ljudska prava imamo kao cilj da imamo snažno mišljenje kad je riječ o obvezama, kaznama, kontrolama, zlostavljanja e, i kršenja ljudskih prava od strane naših multinacionalnih tvrtka. Sa strane gledišta Europskog parlamenta, koji na kraju glasa o tome na plenarnoj sjednici, moramo biti ambiciozni i diktirati jednu e, veću e, ambiciju. E, vidimo u svijetu da je standard zaštite ljudskih prava sve niži i nije da ćemo se mi sada tome prilagođavati. Ne, upravo suprotno, mi moramo nastojati biti bolji. Izvješće je pripremljeno prema pravilima poslovnika i naravno nije moglo uključiti sve tako da mnogo napomena iz amandmana će e, činiti, će biti dijelom e, konačnog izvještaja. To je, time želim reći da se slažem sa vašim primjedbama. kad je riječ o e, pristupu pravdi, e, prevenciji i novim instrumentima. A s druge strane ne želimo stvoriti dodatna opterećenja malim i srednjim e, tvrtkama. Netko je rekao ovdje da želimo uništiti gospodarstvo, mislim da je predato tako pomislio kad je govorio Urban. Ne, to nije naš cilj. Mi zapravo želimo podići standard zaštite i izbjeći da se dogode stvari kakve su se događale. Znamo da je i nizozemsko predsjedništvo, da se slaže sa takvim pristupom. Naravno, istovremeno želimo zaštititi rad naših tvrtki. I pokušat ću sad odgovoriti na neka pitanja. Što se tiče nadležnosti, Jasno je da je to teško riješiti. Mi općenito imamo problem e, nadležnosti u cijeloj Europskoj uniji i onda je to još kompliciranije kada se e, govori prema vani. No odgovornost koja u ovom trenutku koja sada može biti povezana samo sa zemljom članicom porijekla tvrtke, to je nešto što mi možemo zatražiti, možemo izvršiti pritisak. Naravno kao parlament ne možemo to nametnuti zato što nemamo takav, takav oblik ovlasti nemamo pravni sustav Europske unije. Ali može se to spomenuti, može se to zatražiti da se u svim zemljama članicama primjenjuju isti standardi. Kad govorimo o forum necessitatis, to, to je pojam kojeg smo izvukli iz sveučilišnih dana, tu se tu zapravo želimo da ako recimo e, pravosudni sustav jedne države članice ne funkcionira kako treba, a drugi e, da, da se onda može e, žrtva obratiti drugom. Naravno, ovdje govorimo o zemljama članicama. Ako francuski sustav predviđa veću zaštitu ili bolji pristup pravdi od recimo onog iz Latvije, onda želimo da se žrtva može obratiti tom. Zatim smo govorili o mehanizmu kolektivne pravne zaštite Dakle, u slučaju kršenja prava mnogih osoba na isti način, ako govorimo na primjer o iskorištavanju teritorija, iskorištavanju resursa, što uglavnom uključuje velik broj e, obveza, mora postojati mogućnost kolektivne pravne zaštite. Kada govorimo o oznaci e, abuse free, dakle da nema, nikakvog, nema nikakve zloupotreba, E, to nije proturječnost. Dakle, postoji dobrovoljna osnova da se uopće stavi ta oznaka. No, nije da se ta e, oznaka stavlja i da onda to nitko ne kontrolira. Kontrolu bi mogla provoditi komisija ili neko tijelo komisije i e, kontrole su potrebne kako bi korištenje oznake bilo učinkovito zato što na kraju ako se tako nešto ne čini onda će se svi stavljati oznaku a nitko to neće poštovati ako netko želi reći dobrovoljno ja sam multinacionalna tvrtka koja radi tu i tu e, koja poštuje sve standarde i ne krši ljudska prava pa netko to mora iskontrolirati slažem se s onima što ste rekli o odgovornosti Neće biti jednostavno, jako je puno argumenata spomenuto i mnogo toga ćemo morati e, sažeti u, amandmanima. Stoga ja se nadam da ćemo na sljedećim sastancima pokušati e, pronaći način da izađemo sa konkretnim izvještajem iz ovog pododbora. Svijet se neće promijeniti preko noći, baš kao što ni Rim nije izgrađen u jedan dan, ali moramo pokazati da imamo dugoročni i jasni cilj. I ja se nadam da ćemo to ovim izvještajem to i pokazati. Hvala vam. E, e, Hvala svima. Kao što sam rekao, četvrti, petak, to je rok za podnošenje amandmana i razgovarat ćemo o tim amandmanima 30. svibnja. Sada prelazimo na borbu protiv e, trgovine ljudskim e, ljudima e, u vanjskim odnosima Europske unije. Dobili smo 215 amandmana. A treba reći da odbori FAM i LIBE su također nadležni za ovo pitanje htio sam vam skrenuti pozornost na tu činjenicu, dakle da postoje razgovori između ova tri odbora. I s obzirom na to, prije, dakle nakon nekoliko mjeseci pregovora odobreno je ovo izvješće i u konzultaciju s FAMom i Libeom e,

to je u isključivoj nadležnosti odbora FAM. Znam da niste sve stigli zapamtiti, ali dobit ćete to i napismeno. Kad je riječ o amandmanima koji su u isključivoj nadležnosti Libea, to je 123, 125, 133, 210 i 215. Dakle, ti su amandmani neprihvatljivi u za, izvješće našeg e, odbora, a sada ću predati riječ gospođi Barbari Lohbiler. Pozivam vas, gospođe izvjetiteljice, da nam se obratite u okviru pet minuta. Hvala, gospodine predsjedavajući, hvala i na uvodnim izjavama. Bile su savršene i htjela bi, zahvalila, htjela bi zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni na dobro poslu. Naš e, način rada je bio vrlo konstruktivan i u tom duhu smo iznalazili kompromise. E, drago mi je da se DROA prvi put bavi krijumčarenjem ljudima i tako e, nastoje rasvjetliti jednu od najvećih zločinačkih industrija u svijetu, u velikom procvatu. Krijumčarenje ljudima predstavlja jedno od ozbiljnih kršenja ljudskih prava jer se vrijeđa dostojanstvo i fizička i moralna e, cjelovitost e, osobe. Pretvara se čovjek u robu. Ovo izvješće pokazuje zašto je potrebno i važno povesti borbu protiv krijumčarenja ljudi u cijelom svijetu. Treba koristiti sva sredstva kako bi se zaustavila takva praska, praksa. Primili smo 215 amandmana od kojih imamo već 22 kompromisna amandmana, znači e, više od trećine smo već riješili i nije bilo e, pravog protivljenja što se tiče samog političkog smjera ovog izvješća. E, I sastanci izvjestitelja u Sijeni su bili vrlo plodonosni što se vidi i u pisanom postupku. Velik konsenzus koji imamo o ovoj temi pokazuje da je to zaista suštinsko pitanje ljudskih prava. Imamo e, dva e, pridružena odbora, LIBE i FAM. FAM je glasovao početkom tjedna, a LIBE će glasovati o njemu idući tjedan. E, dijelovi koji su pod njihovom nadležnosti bit će integrirani prije glasovanja u AFET-u 22.5. Dijelovi koji su u podijeljenoj nadležnosti, na primjer e, prava žrtava, glasovat, bit na glasovanju isti dan. Imamo mišljenje Envija o našem e, izvješću koje je usvojeno već u ožujku, a prvenstveno se usredotočuje na krijumčaranje ljudskih organa. Zahvaljujem svima koji su bili uključeni u ovaj proces e, na ovom velikom e, uspjehu. E, radujem se glasovanju u svibnju i vjerujem da ćemo imati konačno glasovanje prije ljetne stanke u srpnju. Hvala lijepa. Izvjestiteljica u sjeni još mora glasovati u drugom odboru pa me zamolila da vam zahvaljam, a eto je na dobroj suradnji. Prema tome dajem riječ gospođi Komodini Kači za na dvije do tri minute zato što kasnimo. Hvala lijepa, ispričavam se, ali imamo paralelni sastanak. Zahvaljujem izvjestiteljici na njezinu radu, na kompromisnim prijedlozima. Mislim da smo e, dospjeli vrlo daleko na tom području i posebno zahvaljujem izvjestiteljima u Sijeni e, na e, razumijevanju, posebno za kompromisni prijedlog broj 7. To nam je bilo vrlo važno i željeli smo postići što, veći, e, što veće slaganje jer tu postoje zaista e, suglasnost i vjerujem da postoji razumijevanje i pučana i za drugi dio kompromisa. E, postoji još niz drugih amandmana o kojima ćemo glasovati zaista ih je dosta. Možda bih mogla istaknuti da nam je važno da amandmani koji se odnose na posebno ranjive skupine kada se radi o krijumčarenju. Naravno, sve žrtve krijumčarenja su ranjivi, ranjive, ali postoje posebne kategorije unutar e, između žrtava kao što su djece i djeca i recimo osobe s invaliditetom. Očekujem zapravo također podršku za te amandmane. Kompromisi koji su postignuti daju nam razlog e, nadati se uspješnom glasovanju za ovo izvješće i želim ponovno čestitati izvjestiteljici i zahvaliti joj na radu. Hvala lijepa. Gospodin Krista. E, kolegice i kolege, najprije želim čestitati izvjestiteljici na izvrsnom tekstu. Kao izvjestitelj u stjeni SID-a e, predložili smo niz amandmana kojima želimo proširiti i e, produbiti e, sadržaj. Usredotočili smo se na posebno važna pitanja, to je uloga vlada, uloga privatnog sektora, građan civilnog društva koje omogućuju ovakvu praksu. Interesi realnog sektora e, počiva na očekivanju da vlade donose pravila koje će zahtijevati više izvještaja e, koje rasvjetlavaju e, opskrbni lanac. Suradnja na svim razinama treba suzbijati krijumčarenje na svim razinama treba također voditi računa o integraciji žrtava e, krijumčarenja u društvo. E, vjerujem da nam je rasprava bila vrlo konstruktivna prošlog tjedna u Strasburu i drago mi je što e, je duh i sadržaj naših amandmana dobro integriran u kompromisne prijedloge, stoga ćemo dati podršku ovim kompromisnim prijedlozima. Zahvaljujem gospođi Lohpiler a i e, svojim kolegama izvjestiteljima u sjeni na vrlo konstruktivnom dijalogu u raspravi o ovom izvješću. Vjerujem da ćemo dobiti vrlo koherentan i snažan tekst. E, ovo je bitan doprinos suzbijanju krijumčarenja ljudima u e, vanjskim odnosima Europske unije. I napokon želim reći da je važno osigurati da ovo izvješće uđe u novu strategiju za 2016. E, u smislu suzbijanja krijemčaranja. Gospodine Bašir, e, gos Gospodine predsjedavajući, imate li brata? Pa ja sam nekog potpuno nalik vama vidio malo prije u drugom odboru. E, kolegice i kolege, najprije zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na e, napretku u pregovorima. E, europski e, konzervativisti i reformisti su uvijek podržavali borbu protiv krijumčarenja pa i u sklopu rada na direktivi. E, mi smo se vratili u e, direktivu. Ovo izvješće se bavi i sa problematičnim područjima i zabrinut sam zbog pritiska koje se e, vrši na europska poduzeća koja djeluju u inozemstvu. Uglavnom, naše tvrtke nude bolje radne uvjete nego u poslodavci u trećim zemljama i brižnije biraju pod izvođače. Ja mislim da prisila, odnosno odgovornost koju pridajemo našim e, poduzećima e, u cijelom lancu e, nije realistična i predlažem da se amandman 17. podijeli. Ostale kompromise prijedloge podržavam. To je i to su tri moja i jedan e, amandman mog kolege Tomašeka. Oni su uključeni. Hvala izvjestiteljici što je to omogućila. Grupa e, liberala Tona Weber. Hvala lijepa. E, pridružujem se onima koji su izrazili zahvalnost gospođi Lohpiler za izvanrednom trudu na ovome izvješću. Isto tako ističemo jako dobar duh suradnje e, u našim raspravama. Izvješće i kompromisni prijedlozi e, dobro pokazuju o čemu smo svi mi razmišljali, a to je da se bavimo e, pravim uzrocima ovog strašnog fenomena pokazalo se koliko je važno provoditi programe kako bismo prepoznali žrtve e, krijumčarenja, treba razvijati mjere za zaštitu ranjivih skupina, posebno žena i djece, način reintegracije e, žrtava i načelo nekriminalizacije žrtava Mislim da su ovo najbitnija pitanja e, koji se zrcale u ovom izvješću. Ali neka druga pitanja koja su vrlo važna za moj e, klub, a to je ALDE, su uključena e, i prihvatili su ih i druge frakcije, a to su djeca vojnici, zatim mjere za suzbijanje korupcije, način prepoznavanja žrtava e, krijumčarenja unutar migracijskih e, kretanja, a s kolegama u odborima Libe i FAM e, sam razgovarala i možemo zaključiti da će oni također podržati ovaj vrlo mudar e, nacrt. Hvala. Hvala sada Iljaso Korao u ime FDD-a. Ja ću pokušati biti kratak i ne ponavljati stvari koje su već rečene. Mislim da je ovo usko povezano i s onime što smo ranije govorili. Kad govorimo o krijumčarenju ljudima, to ponekad uključuje i e, industriju Europske unije izvan Europske unije, tako da postoji veza. Mislim da zapravo zahvaljujem gospođi Lohbiler na dosadašnjem radu, hvala joj na spremnosti na pripremi kompromisa i na načinu na koji je pripremila izvještaj. Mislim da je važno pronaći e, neki učinkovit način za kažnjavanje krijumčara, zato što brojke govore da je broj osuda vrlo, zapravo broj presuda da je mnogo, da je vrlo nizak u usporedbi sa zapravo dimenzijom tog fenomena. Um, Hvala lijepa. E, ne javlja se nitko više za riječ, pa riječ ima gospođa Lohpilar. E, hvala lijepa. Mislim da ne trebam održati e, govor. Provjerit ću ono što je pitao gospodin Bašir, je li moguće odvojeno glasovanje, ali svima ostalima jednostavno hvala. Hvala puno svima na ovoj raspravi. Sada prelazimo na na 11. točku dnevnog reda povratne informacije misija odbora e, u Ženevu. E, gospođa Valenciano je otišla u Ženevu, a isto tako bila je misija u Kambođu. Gospođa Soraya Post je bila u ime socijalista, gospodin Kalski e, u ime EKR, gospođa Bersera za ALDE i gospođa e, Judith Argentini za, zeleni, za zelene. Gospođa Soraja Post će reći nešto o misiji, buduće da gospođa Valenciano nije ovdje. Izvolite. Thank you very much, Mr. Chair. As I see we have not a lot of time, I will... Hvala vam vidim da nemamo puno vremena i zato ću biti vrlo kratka jer moram dati riječ i kolegi koji je bio u Kambođi. spomenuli ste sve zastupnike koji su bili sa nama u Ženevi. Već je postalo tradicija svake godine sudjelovati na proljetnom zasjedanju Vijeća za ljudska prava. bili smo tamo 14. i 15. svibnja, nas sedam članova pododbora 2. U ta dva dana smo se sastali e, sa predsjednikom Vijeća za ljudska prava, posebnim izvjestiteljima za tematske i e, kulturne teme, sa predstavnicima agencija UN-a i predstavnicima civilnog društva. 14. ožujka u ponedjeljak smo održali pripremni sastanak sa Kristinom Kukinakis, ona je voditeljica političkog odsjeka Europske delegacije. I nakon toga smo imali radni ručak sa Dominikom e, Porterom, odpravnikom poslova i e, sa veleposlanicima zemalja članica Europske unije. Popodne je delegacija imala bilateralni sastanak sa predsjednikom Vijeća za ljudska prava, sa gospođom Kate Kilmer, sa gospođom Ritom Izak, posebnom izvjestiteljicom na manjine i gospodinom Šahmedom, on je posebni izvjestitelj za Iran. I na večer je predsjednica odbora DRA održala plenarnu sjednicu kako bi se informalno razgovaralo o aktivnostima u vijeću. Sljedeći dan se izaslanstvo sastalo sa šefom e, univerzalne periodične revizije UN-a, zatim sa Françoisom Crepom, on je poseban izvjestitelj za ljudska prava migranata, sa Marijom Fernandom Spinosom, ona je trajna predstavnica Ekvadora i voditeljica međuvladine e, radne skupine i sa Miklosom Harasatisom, posebnim izvjestiteljem za Bjelorusiju sa gospodinom Swingom. E, on je generalni direktor u Međunarodnoj organizaciji rada i gospodinom Vincentom Velom koji je direktor e, Biroa za Europu te sa ostalim nevladinim udrugama. Mislim da je naša delegacija vrlo lijepo primljena i sastanci sa svim ovim posebnim izvjestiteljima su bili vrlo korisni i interesantni bili su vrlo, informativni i dobili smo stvarno jako puno informacija. Čitav niz posebnih izvjestitelja je izrazilo potrebu da se više surađuje sa pododborom za ljudska prava kad god je to moguće i dobra suradnja između parlamenta i Ženeve je još jednom istaknuta. U lipnju će predsjednik Vijeća za ljudska prava doći u pododbor za ljudska prava kako bi Um, izvijestio naše zastupnike o čemu se razgovara u vijeću. I onda je izaslanstvo još dalo naknadne prijedloge da se pošalje um, pismo visokom povjereniku UN-a za ljudska prava da se o tome govori na plenarnoj sjednici. Mm, to smo učinili putem um, zamjenice povjerenika za uh, ljudska prava organizirat će se sastanak prilikom pete obljetnice e, vodećih načela UN-a u poslovanju i ljudskim pravima. I gospodin Dominik je pozvan da dođe u pododpor za ljudska prava. Bio je već kod nas prošle godine. I eto, za kraj, bio je to vrlo dobar posjet poseban izvjestitelj za migrante je izrazio veliko razočaranje sporazumom između Europske unije i Turske. No eto, nemam sada dovoljno vremena, tako da ću stati, a izvještaj imate tako da ga možete pročitati. Hvala vam, a sada gospodin Karski. Gospođi Soraj. Ona je predstavila našu posjetu vrlo e, dosljedno. Hvala joj. A ja bih još istaknuo samo jednu stvar. Znam da mnogi posebni izvjestitelji e, ističu podršku koju dobivaju od Europske unije i od našeg odbora i to je njima vrlo važno. a kad je riječ o preporukama i organizaciji e, sljedećih izaslanstava u e, Ženevu, ja bih predložio da jednu drugu stvar, da se ne ograničimo samo na sastanke sa posebnim izvjestiteljima i to ne samo s onima koji nas podržavaju, već bismo se trebali sastati i s onima koji imaju određene zadrške ili određene bojazni mm, kad je riječ o našim aktivnostima. Govorili smo o krijumčarenju, govorili smo o, e, društveno odgovornom poslovanju europskih tvrtki koje bi mogle e, stvarati neke štete. Znam da nekoliko članova Vijeća za ljudska prava trenutačno istražuje aktivnosti europskih tvrtki. To bi moglo biti štetno. Osnovana je radna skupina za najam oružja trenutačno e, istražuju zaštitarske tvrtke u Europskoj uniji i ti izvjestitelji u svojem radu najlaze na jako puno prepreka, a Europska služba za vanjsko djelovanje im ne pomaže. Kada smo se susreli sa predstavnikom za Bjelorusiju, sa izvjestiteljem za Bjelorusiju, rekao je da Bjelorusija sabotira njegov rad, a imamo isto slučaj sa tom skupinom za plaćenike. Europska unija se ne želi sastati sa predstavnicima te skupine. Tako da ponekad bismo trebali razmisliti i o stvarima koje treba poboljšati jer nismo savršeni, zapravo daleko smo od savršenog kad je riječ o suradnji sa tim vijećem. Hvala. Gospođa Čamba će sada nam se kratko obratiti. Hvala vam na ovim zanimljivim informacijama. Uvijek nam je drago čuti o vašem radu u Ženevi uvijek je dobro dodatno lobirati za naše prioritete. Što se tiče rezultata posljednjeg sasjedanja, mogu vam reći da su inicijative Europske unije sve usvojene bez glasanja za slobodu vjeroispovijesti i e, za Burmu, to je već više manje uvijek ista stvar, ali bilo je vrlo važno da se dogovorimo o jedinstvenom stavu o pravima djeteta, zato što je ta rezolucija izglasana posljednja. I ono što je bilo najbitnije, povezano je sa saslušanjem u državnom jutros, e, rezolucija o pravima građana Sjeverne Koreje. To je usvojeno e, konsenzusom. Tekst sadrži neke poticaje za Vijeće sigurnosti e, UN-a da razmisli o upućivanju na Međunarodni kazneni sud i rezolucija također predlaže osnivanje panela Mm, na šest mjeseci. Isto tako podržali smo inicijative o Iranu, o Siriji, e, obnovljeno je istražno povjerenstvo, Južni Sudan i stvoren je novi mehanizam kako bi se analizirala situacija na terenu. Dakle, to su bili prioriteti Europske unije. Vijeće e, još e, mora analizirati sve još u detalju, to se može učiniti tek u svibnju, tako da vam sada još ne mogu dati potpunu procjenu, ali možete znati da ćemo razgovarati o nedostatku jedinstva Europske unije i to na temu izraelskih naselja. O tome ćemo još e, razgovarati. Zatim drugo, moramo razgovarati o situaciji branitelja ljudskih prava. Tu inicijativu povela Norveška. E, tu ima jako puno negativnih trendova, tako da ćemo vidjeti koje su mogućnosti da, se, da taj trend preokrenemo. I na kraju još bih e, na brzinu reagirala na komentare zastupnika. Morate znati da je visoko povjerenik e, posjetio Brisel 14. i 15. ožujka, to se nažalost preklopilo sa vašim planovima, tako da nije mogao doći u Drua, ali se sastao sa predsjednikom Šulcom i visokom predstavnicom Europske komisije. E, te sa gospodinom Alambinidisom i rado ćemo vam izneti e, podatke s tog sastanka. Još bih vas obavijestila da ćemo sljedeći tjedan vidjeti članove PMS iz radne skupine. Spremni smo surađivati s tom skupinom, tako da sada stvarno moramo učiniti ono što i kažemo da ćemo učiniti. Hvala vam. Hvala. Zaboravio sam reći da je gospođa e, Čamba dolazi iz službe za vanjsko djelovanje, tako da e, bih htio iskoristiti ovu prigodu da zahvalim Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Sada prelazimo doista do zadnje točke dnevnog e, reda. Radi se o delegaciji koja je posjetila Kambođu odnosno delegaciju za Kambođu. Gospodin Vajdel Holzer je predsjedavao tom delegacijom. E, radi se o posjetu od, e, od 31.3. do 2.4. Bila su David Martin i gospodin Guerrero u ime socijalista, u ime e, liberala Ostravićius i gospođa Logbiller u ime zelenih. Gospodin e, Weidenholzer, imate riječ. Imate e, još nekoliko minuta, zahvaljujući našim prevoditeljima koji će ostati nešto duže. Hvala lijepa, bit ću kratak. Ova delegacija je e, otišla na temelju dvije važne rezolucije o kršenju prava. E, Kambođanska strana je htjela odgoditi posjetu, ali ipak smo je uspjeli obaviti u dogovoreno vrijeme. Sastali smo se s važnim e, sugovornicima, e, predsjednik Nacionalne komisije za ljudska prava, ministar pravosuđa, državni tajnik u, u Ministarstvu unutarnjih poslova, predstavnik parlamenta i predsjednik odbora za vanjsku politiku. Imali smo razgovore sa različitim nevladinim organizacijama, sa poslovnom zajednicom i važna je bila posjeta e, na tribunalu Kmeruš gdje smo mogli prisustovati raspravama i razgovarali sa predstavnicima žrtava. Klima e, za razgovore je bilo vrlo otvorena, bilo je vrlo E, slobodnih pa i razgovora sa sukobima. E, ne želim e, uljepšavati stvari, ali ishod je dobar i važan. Velika zabrinutost je od početka to što postoje sukobljena dva tabora, velika politizacija. Dakle, cijeli kupan prostor je zadojen tam, tom e, konfrontacijom usprkos dogovora tih velikih tabora e, ipak stalno ponovno dolazi do ograničavanja političkog manjarskog prostora Čuli smo za slučaj senatora Hongčokura koji je već duže u pritvoru. E, izvijestili su nas o kampanjama protiv Kemp Soka e, i sa mnogim drugim problemima. Čini mi se da e, se želi umiriti opoziciju pred ove vrlo važne predstojeće izbore problemi su odgovarali onome što smo upusivali u našim rezolucijama. Prostor koji je prepušten nevladinim organizacijama e, sve se više e, ograničava, a e, konfrontativan razgovor s predsjednikom odbora za unutarnje poslove e, je pokazao da se smatra da su nevladine organizacije pod diktatom vanjskih sila, govorio je i o Vladimiru Putinu i što on misli o nevladinim organizacijama i sve to nam se činilo dosta zabrinjavajuće. E, bilo je i rasprave o sindikalnim pravima i tu ima dosta dinamike. E, ne želim govoriti o detaljima, ali mislim da je važno nastaviti ovaj dijalog uloga Europske unije je vrlo važna i pozitivna što e, potvrđuju obje naše strane sugovornika. Delegacija je svoj posao odradila vrlo dobro i uspjela se umrežiti zapravo sa svim dijelovima društva. E, važan faktor je i potpora e, izbornoj komisiji Europska unija želi u to, za to izdvojiti 10 milijuna eura, to, to je registracija birača i priprema izbora, trebali bismo razmisliti e, što s općinskim lokalnim izborima koji su 2017. to je kao test za parlamentarni izbor 2018. E, trebalo bi raspraviti hoćemo li slati izaslanstvo promatrača e, za te izbore treba e, razmotriti i način reagiranja na e, činjenicu da se prostor nevladinih organizacija sve više sužuje, e, a i radnička prava bi trebala biti u našem fokusu interesa. Europa je najveći trgovinski partner za Kambodža, to je posebno izvoz tekstilnih proizvoda u Europu. Ali mi smo i e, najveći pružatelj humanitarne pomoći. Trebamo e, pratiti i ulogu opozicije čiji se prostor e, stalno smanjuje. E, opozicija nas uvjerava da joj je vrlo važno da taj postupak bude pošten i to se odnosi na cijeli e, proces do iz samih izbora 2018. Oslanjaju se na e, našu ulogu, na to da promatramo izbore i da ih pratimo u tom razdoblju, ali možda kolege još žele nešto dodati. Kolega Ostrevićius. Hvala lijepa e, dodao bih e, vrlo malo kolegi Weidenholzeru koji je vrlo sažeto e, prikazao glavne ishode naše misije. Mene najviše zabrinjava stanje demokracije u toj zemlji. Nakon sastanka sa vođom, sa e, glavnom oporbenom strankom, stranka za spas Kambodje, meni je sve jasno o pravoj situaciji to je e, prava pravca ta igra. E, predsjednik vlade je već 30 e, godina na vlasti i on sve konce drži u svojim rukama. Vlada svim procesima i razvojima u toj zemlji. Sve metode zastrašivanja i E, zlostavljanja e, oporbenih političara su tamo dobro poznati. Čuli smo e, mnoge autentične događaje i nemam razloga ne povjerovati ljudima koji su nam to ispričali. Zato moramo budnije pratiti situaciju u Kambođi posebno s obzirom na predstojeće izbore. Čak pozivam e, na to da pošaljemo pismo e, kambođanskom parlamentu i e, njihovim političarima. Ne smijemo dopustiti da nas zavarava isprazan formalan način odgovaranja na naša pitanja. To su bili dugi sastanci, ali to ne znači da su odgovori bili i sadržajni. Europska unija je e, veliki davatelj e, sredstava u Kambođi i treba e, biti, treba e, tu pomoć uvjetovati e, ispunjenjem određenih uvjeta. Hvala. Hvala lijepa. E, gospođa Piler, posljednja na popisu. Hvala. Želim dodati da podržavam ideju ovog pisma, ne samo parlamentu, nego možda i visokoj povjerenici Federiki Mogarini kako bismo istaknuli da naš angažman u Kambođi mora biti popraćen snažnim signalima posebno za ljudska prava. E, mi smo e, se uvjerili kako se e, provode projekti i treba pratiti te projekte koje se odnose i na stovanje i na obrazovanje e, u zajednicama. Predstavnici vlade ne e, okljevaju e, koristiti se nasilnim sredstvima i dopuštaju porast nasilja ako njihov glas nije najglasniji dva člana parlamenta su bila pretučena na pragu parlamenta i nije bilo istrage tko je počinitelj. E, kada su sindikati upriličili protestne akcije u veljači, bilo je vrlo masivnih prijetnji, pa prošle godine je jedan radnik čak i ubijen. E, civilni sektor e, nam je za pripreme za sljedeće izbore E, najavio vjerojatan porast nasilja ili nemogućnost isključivanja porasta nasilja. Dakle, e, Europska delegacija Europske unije ima sve razloge pratiti tu situaciju vrlo pomno. Mislim da smo imali vrlo dobre sastanke s ministrima. Žao mi je što se nismo sastali sa našim kolegama iz odbora za ljudska prava Kambođanskog e, parlamenta. E, možda bismo mogli pozvati predsjednika tog odbora e, ovamo iduće godine kako bismo mogli produbiti raspravu recimo o zakonu o sindikatima i nekim drugim pitanjima. E, primili smo na znanje vaš prijedlog. Sada zaključujem sastanak. Hvala svim prevoditeljima. Sljedeći sastanak održat će se 30. svibnja u 15 sati ovdje u Briselu. Hvala.